Si vous voulez bien, je vous propose de débuter Ako dopustite, započet ćemo sa radom. Predsjednik Sikerski ne može nazočiti današnjem sastanku, tako da me je zamolio da predsjedam ovom sjednicom, što činim s velikim zadovoljstvom. Najprije vam želim podsjetiti da glede glasanja o mjerama zaštitu organizama štetnih za e, bilje koji je odgođen zadnji put e, na zadnjem glasanju. O tome će se glasati sutra ujutru. To će biti točka pod dnevnim redom 4 bis. Dakle, ako nema nikakvih prigovora, molim vas da smatramo ovaj dnevni red usvojenim. Nema prigovora. Hvala. Želim vas obavijestiti da će ovaj sastanak biti emitiran putem interneta, to je prva obavijest. Druga, radi se o pozivu od gospodina Bovea i mene osobno. Pozivam vas da sutra dođete degustirati ilegalna vina. To je dosta paradoksalno da vas predstavnici opće uprave Agri pozivaju da degustirate ilegalna vina. Naime, sutra u 12.30, od 12.30 u konobi Jozef Antal na trećem katu zgrade Jan imat ćemo predstavljanje vina koja su povučena s tržišta, to je ranije povučeno s tržišta, no u Boveu i meni se činilo važnim da vam to predstavimo. Ne mogu vam zajamčiti kako ću tih vina, ali vas sve pozivamo da sutra od 12.30 u konobi na trećem katu dođete na kušanje tih vina. Također vas želim obavijestiti da je prijevod eh, osiguran na 20 jezika. Toliko glede obavijesti. Uz vaše dopuštenje, imajući na umu današnje saslušanje, prećemo na taj dio. Naime, danas popodne do 17 sati ćemo raditi i razmjenjivati gledišta glede jednakih uvjeta za sve koji se primjenjuju na provedbu europskog zakonodavstva na sektor poljoprivrede. Dakle, dobili ste obavijesti glede ovog saslušanja i cilj samog saslušanja jest naravno da se usporedi iskustva te da se pokrene rasprava o provedbi europskog zakonodavstva u poljoprivrednom sektoru u svim državama članicama. Danas ćemo se između ostalog usredotočiti na blagostanje životinja, između ostalog i okoliš, te pokušati ocijeniti utjecaj i međusobni utjecaj zemalja glede provedbe e, zakonodavstava, cijene početnih e, ulaznih proizvoda, konkurentnost naših proizvođača na europskom tržištu. Ciljevi su između ostalog da predložimo preporuke europskim i nacionalnim čelnicima kako bi se uspostavilo jednake uvjete za sve poljoprivrednike u Europskoj uniji. Kako bismo to ostvarili, pozvali smo četiri stručnjaka s ciljem da nam predstavi svoje mišljenje. Pravilo je jednostavno i transparentno. Ova četiri stručnjaka će svaki uzeti riječ na 10 minuta, zatim ćemo imati predstavnike komisije koji će se očitovati također, a onda otvaramo razmjenu gledišta. Prvi stručnjak jest gospodin Lindberg Macen iz Europskih poslova, načelnik odjela u vijeću, Danskom vijeću za poljoprivredu i prehranu. On će se baviti ekonomskim i političnim ekonomskim ne, pardon, o jednakim uvjetima i transparentnosti, a to se tiče europske poljoprivredne politike. Drugi stručnjak, gospodin Zabatkaj, bivši generalni tajnik Unije poljoprivrednika u Mađarskoj, govorit će o e, gospodarskim aspektima. Dakle, on će govoriti o ulaznim troškovima i proizvodima i o fiskalnom pojednostavljenju. Treći stručnjak, gospodin Jan Mat, bivši predsjednik OPAKO i predsjednik LTO-a u Nizozemskoj, koji će se baviti odnosima između poljoprivredne politike Europske unije i poljoprivredne prakse. A četvrti, gospodin Robert Host, ekonomist, stručnjak za proizvodnju svinskog mesa, istraživač e, na sveučilištu u Vaheningenu u Nizozemskoj koji će se baviti o jednakim uvjetima za sve u sektoru proizvodnje svinjskog mesa u Europskoj uniji. Dakle, tu se radi o okolišnim normama i dobrobiti životinja. Dakle, to su te četiri teme o kojima će se očitovati stručnjaci prije nego što i komisija izne svoje mišljenje, a i vi naravno počnete sudjelovati u raspravi. A sad odmah, bez daljnjeg, dajem riječ prvom govorniku gospodinu Limbergu Macenu, a onda će i ostali stručnjaci dobiti riječ. Gospodine Lindberg Macen, izvolite, imate riječ. Thank you Hvala lijepa, zahvaljujem na pozivu. Rekao sam da sam iz eh, Danskog vijeća za poljoprivredu i hranu koje predstavlja i e, industriju hrane i e, sektor poljoprivrede u Danskoj. Ja naravno govorim u njihovo ime, ali pokušat ću proširiti svoje izlaganje i uključiti i stajališta poljoprivrednih proizvođača u Europi općenito. Ono što želim reći to su dvije najvažnije točke. Prijevod na francuski izgleda da funkcionira. Okay, thank you. Um, two main points. Dakle, dvije glavne točke. Prva je važnost e, jednakih uvjeta za sve u, našoj, u okviru naše zajedničke poljoprivredne politike e, na našem jedinstvenom tržištu, a drugi dio je možda instrument kako to postići, a to je transparentnost, jer to će nam ne samo poljoprivrednicima, nego svima nadama dati mogućnost da uspoređujemo E, kako se stvari rade u različitim zemljama članicama. Što je dakle e, fair tržišno natjecanje? Ja sam u svoju prezentaciju uvrstio definiciju toga. Ono što je tu relevantnije možda reći je da jedna stvar je nacionalno zakonodavstvo a drugo je EU zakonodavstvo. Mi imamo ogromnu količinu fleksibilnosti u EU zakonodavstvu. Postoji jedna rasprava o e, e, e, osnovnoj, osnovnoj razini i kako se, kako se nagrađuju oni koji su predvodnici u poljoprivrednoj proizvodnji, a postoje i e, zemlje članice koje nisu u potpunosti uskladile nacionalno zakonodavstvo sa europskim. Zajednička poljoprivredna politika i tržišno natjecanje, kao što sam već rekao, jedinstveno tržište je od e, apsolutno e, bitne važnosti. Mi, moram, želimo garantirati da imamo zajedničku poljoprivrednu politiku jer kad ga ne bismo imali imali bismo fragmentirano tržište i nejednake uvjete za proizvođače u različitim dijelovima Europe, ali naravno teško je e, to postići, već sam spomenuo e, da postoje oni koji su dalje uznapredovali i one, imamo one koji e, kasne što se tiče implementacije europskog zakonodavstva. E, vjerojatno ćemo imati raspravu o tome i kad budemo govorili o klimatskim promjenama uskoro. Također vrlo je važno uzeti u obzir administrativne troškove. E, pojednostavljenje će smanjiti troškove proizvodnje za poljoprivredne proizvođače što je od ogromne važnosti i konačno e, naše zakonodavstvo sadrži veliku e, dozu fleksibilnosti e, Cilj ove prezentacije nije da vas se predoče svi detalji, nego samo da vam se ilustriraju načini kako se direktna plaća distribuiraju po zemljama članicama. Različite boje na, u ovom grafikanu ilustriraju kako se e, kako, se, kako to izgleda, dakle zelena boja predstavlja ozelenjavanje i vidite ovdje različite druge boje što znače. E, znači često za mlade e, poljoprivredne proizvođače, crveno su kombinirana plaćanja, žuto redistributivna plaćanja i plavo e, osnovna plaćanja. Neke zemlje članice, kao što sam već rekao, idu i korak dalje od europskog zakonodavstva i dodaju još dodatne regulative čime si zapravo e, sami štetimo, odnosno pucamo sami sebi u stopalo. Mi u Danskoj smo razmišljali što možemo učiniti u vezi s tim i e, inicirali smo neke studije, pogledali smo implementaciju niza direktiva, na primjer e, direktivu o nitratima, o utjecaju na okoliš, procjenu utjecaja na okoliš, direktivu o eh, industrijskim emisijama i tako dalje. I ono što smo mi uspjeli izračunati, troškovi za naše poljoprivredne proizvođače su iznosili dodatno između 400 i 600 milijuna eura a to, za to postoji mnogo razloga. Jedan od glavnih je bio da je e, primjena direktive o nitrotima strožija u Danskoj. To je uglavnom bio jedan od glavnih argumenata koje smo upotrebili u uvjeravanju danske vlade da promijeni e, te propise. Dakle, E, kada se na temelju spoznaja demonstriraju e, takvi, takvi, takvi proračuni o dodatnim troškovima onda se može utjecati na vladu da promjeni e, propise postoji dakle rasprava o tome kako se može kako se primjenjuje e, pravila o višestrukoj sukladnosti. Tu postoje razlike među zemljama članicama. Uspjeli smo uvjeriti ministre da pogledaju e, kakva je situacija u nizu drugih zemalja i regija i zamolili smo ih da pogledaju ne samo pravila nego i smjernice i konkretne prakse iz drugih zemalja članica. Pokazalo se da je bilo gotovo nemoguće e, dobiti sve podatke, odnosno sagledati kompletnu sliku. To naravno izaziva sumnju među poljoprivrednim proizvođačima. Oni se pitaju zašto se ne može dobiti kompletne informacije o situaciji u drugim zemljama članicama. Oni će vjerojatno pomisliti da tu postoji neki razlog zašto se podaci E, skrivaju i oni će vjerojatno pomisliti da tu e, postoji neka e, nešto što nije u redu. Ono što smo uspjeli ustanoviti je da vjerojatno izgleda u svim zemljama članicama postoji to je slaganje o tome da je e, u Danskoj u primjeni e, su ne, u primjeni nepotrebni propisi što se tiče više struke suglasnosti i uspjeli smo e, to objasniti našoj vladi i apelirali smo na njih da razmotre je li to doista neophodno. Dakle, postoji način da se najbolje prakse e, transferiraju zemlje u zemlju, možemo učiti jedni od drugih, a također po našem mišljenju možemo e, poboljšati e, poboljšati primjenu propisa time da se poljoprivrednici bolje informiraju ako su oni e, više upoznati sa e, tim propisima i primjena će, bolja, e, će biti bolja. još jedan konkretan prijedlog bio bi uvođenje jedne tablice za primjenu zajedničke poljoprivredne politike koja bi olakšala usporedbu između e, zemalja članica i e, olakšala bi raspravu o tome kako možemo poboljšati e, situaciju što se tiče fer tržišnog natjecanja, odnosno kako možemo postići da doista svi imaju jednake uvjete proizvodnje i poslovanja. Dakle, to je preduvjet za funkcioniranje zajedničke privredne politike, potrebno nam je fer tržišno natjecanje, potrebno nam je da svi naši poljoprivredni proizvođači imaju jednake uvjete. Ako se e, poljoprivrednim proizvođačima e, omogući da na transparentan način da im budu dostupni svi podaci i informacije oni će na taj način e, moći lakše komunicirati i sa nacionalnim ministarstvima i sa komisijom na temelju tih e, informacija oni e, će moći i bolje komunicirati sa vama sa ovim odborom dakle po našem mišljenju to bi omogućilo i bolju i bolju regulativu, a vjerojatno bi e, na taj način se i smanjili, odnosno ukinuli neki mitovi e, tipa da je drugdje situacija bolja nego u vlastitoj zemlji i tako dalje. Hvala lijepa na vaše pozornosti. Hvala lijepa. Pozivam sada e, sljedećeg govornika da e, zauzme mjesto. Dr. Antal Žabalkani iz e, Mađarske kojem se zahvaljujem unaprijed na izlaganju. Dame i gospodo, hvala vam što ste me pozvali. Ja ću održati ovo poslavanje na mađarskom. E, tema će dakle biti e, o cijeni e, uvoznih materijala i proizvoda. Nazvao sam izlaganje stavovi u razvoju o potrošačima i e, poljoprivrednim proizvodima. Ja ću se baviti ekonomskim pitanjima. U posljednjih godina došlo je do mnogo izmjena za poljoprivrednike, za poljoprivrednu prehrambenu industriju i za distributere. Sve to ima zaista veliku utjecaj na način kako se sastavljaju cijene i za razinu cijena. U posljednjih deset godina cijene energenata e, se smanjuju, naročito goriva. I e, goriva se stabilizirala na puno nižim cijenama. Prije dvije godine se e, cijena litre goriva je kostala 1,5 euro, a sada Dvije godine kasnije smo prešli na 1 euro po litru i jako se smanjila inflacija u Mađarskoj. Smanjenje cijena na tržištu omogućilo je da stanovništvo puno lakše e, kupuje energente. To je bilo nužno jer 40% stanovnika Mađarske živi u siromaštvu, 20 do 25% ljudi žive u teškim uvjetima prema Eurostatu rezultatu u e, Europskoj uniji cijena u e, prosjeku cijena radne snage je 25 eura na sat, dok je u Mađarskoj bila od 7 eura za 2015. godinu. Što se tiče e, plaća, minimalno 1500 eura koje su bile u Belgiji, dok je u Mađarskoj to bilo oko 300 oko 300 eura. Postoje samo dvije druge zemlje u e, Europskoj uniji gdje je ta e, minimalna plaća niža. To sve objašnjava situaciju u Mađarskoj. U prošle dvije godine na vlast je došla koalicija koja je u potpunosti to iskoristila. Odlučili su da je prioritet te vlade viša zaposlenost i bolji rezultati u poljoprivredi, no još to nismo ostvarili. U Mađarskoj postoji veliki odlazak sa sela. Mlađi ljudi naročito odlaze sa sela. Istovremeno e, dolazi do e, velikog e, broja. Ima jako puno poljoprivrednih gostobarstava koji su na prodaju, jer stariji ljudi odustaju od toga, odlaze u mirovinu i onda ih e, dakle, prodaju, a kupuju ih puno veće e, poljoprivredna gospodarstva. Postoji osim toga i problematični odnosi sada između Europske unije i Rusije. A osim toga imamo i demografskih problema, a imamo problema i s izvozom. Iz svih tih razloga cijena određenih poljoprivrednih proizvoda naglo je pala. Dakle, i zbog problema na unutrašnjem tržištu i zbog problema s izvozom. Posljedice mogu biti dvojake, postoje dvije vrste rizika prije svega e, smanjenje cijena koja se plaćaju poljoprivrednicima i isto tako da cijene budu niže od cijene koja je potrebna da bi se proizvod proizveo. E, sve to moglo bi dovesti e, i do toga da je cijena za potrošača povoljnija. Ti problemi postoje ne samo u Mađarskoj, već u cijeloj Europskoj uniji. Postoje dva sektora u kojima problema s prilagodbom, ima ih i više, ali svejedno, osvrnut ću se na dvije od njih. Jedno je svinjogojstvo, gdje se situacija s proizvodnjom, e, sad drugačije proizvodnja se smanjila, a proizvođači se žale zbog toga što ima puno problema sa sivim tržištem, a naročito kada se radi o onima koji ne plaćaju PDV i tako predstavljaju nelojalnu konkurenciju. 2016. godine je e, došlo do e, sniženja e, pdv za svinske polutke i cijele svinje i e, tu je PDV pao s 25% na 5%. I u sektoru mljekarstva došlo je do problema jer mljekarstvo jako ovisi o situaciji u, prometu. U um, e, Europskoj uniji postojala su dva mehanizma e, koja su bila um, prisutna jedno su bili viškovi a sada mislim da bismo trebali zapravo donijeti i nove mjere. Proizvođači mlijeka predložili su da se smanji e, cijena PDV na tekuće mlijeko s 25 na 5%, međutim za sada to još nije prihvaćeno. U e, samoposlugama prodaje se mlijeko koje je puno, ima puno nižu cijenu nego drugdje, vjerojatno zato što se određeni porezi ne plaćaju. Postoje mnoge studije upravo o situaciji u tom sektoru kako za proizvođače, tako i za distributere i kako bi to izgledalo povezano s PDV-om. Može se pretpostaviti da će u budućnosti doći do smanjenja PDV-a na mlijeko. Situacija dakle u sinogojstvu i mljekarstvu koja je dovela do povećanja troškova. To je povezano djelomično s infrastrukturom. E, mislim da je važno da se pozabavimo s time da se neka pravila primjenjuju fleksibilnije. Situacija u Mađarskoj i drugdje u Europi nam ukazuju da će u dva spomenuta sektora doći do krize prevelike proizvodnje, baš kao što je to bio slučaj u 2009. godini. U Mađarskoj je e, paleta cijena e, se smanjila od cijene koštanja do cijene prodaje. E, tajništvo a komisije za Europske komisije koje se bavi poljoprivredom objavilo je studiju u kojem se daju preporuke da se na alternativan način razmišlja o tome da se ta kriza regulira. I postoje analize koje najavljuju da će u sektoru kravljeg mlijeka doći do krize Prema podacima iz studenog 2013. godine do ožujka 2016. godine u e, Francuskoj su cijene pale za 24%, u, e, Francu, u Mađarskoj za 30%, a u Slovačkoj za 34%. U prosjeku u EU cijena mlijeka pala je za 28%. Što se tiče poljoprivredne e, proizvodnje e, mlijeka, ono će se vjerojatno povećati za 1%. Međutim, treba donijeti e, mjere kako bi se proizvodnja smanjila. Privremena mjera bi bila da se za 50% povećaju rezerve mlijeka u prahu i maslaca a e, trebalo bi smanjiti proizvodnju mlijeka od sada pa do ljeta za 3%. Nemam zapravo puno vremena pa ću skratiti po nešto moje izlaganje. Te dio e, koji sam pripremio neću e, sada predstaviti. Doći ću do kraja, a to su poljoprivredna tržišta i e, kako je sada situacija s njima i kako se intervenira na tržište. E, vidim da je recimo francusko zakonodavstvo tu vrlo oprezno. Kada gledamo statističke podatke i tendencije, vjerojatno je da će Europska unija morati intervenirati na financijskom planu, kako u svinjogojstvu, tako i u mljekarstvu. Hvala lijepa. Najljepša hvala na ovom predsjednom izlaganju. Predlažem da odmah pređemo na treće izlaganje. Dakle, gospodin Žanmat, molim vas da nam se pridružite. Merci, euh, monsieur. Be back here. A lot of uh, former colleagues for me, Albertes and uh, Paolo de Castro, and younger members, new... Evo, vidimo ovdje mnogih e, kolega koje znam i novih kolega. Prema tome čast mi je da mogu biti ovdje. Nastavit ću e, sa mojim izlaganjem na nizozemskom. Za početak e, želim čestitati Odboru za poljoprivredu Europskog parlamenta na ovoj inicijativi, jer ovdje se radi o tome da svugdje u Europi uvjeti trebaju biti jednaki. Međutim, situacija za poljoprivrednike je posvuda teška. Treba međutim postojati e, Trebaju postojati pravila, jer ako se pravila ne budu poštovali, kriza u Europi samo će se produljiti. U svinjogojstvu ima puno gubitaka i naravno radi se o načinu upravljanja, međutim ipak vi možete nešto napraviti s pravilima koji bi se trebali više poštovati. Na sastanku vijeća za poljoprivredu prošle godine vodile su se rasprave i e, izdvojeno je 500 milijuna za europske poljoprivrednike. 16, odnosno 18 mjeseci kasnije još uvijek 60% tih sredstava nije dato na raspolaganje poljoprivrednicima. Moglo bi dakle ići bolje i bilo bi važno da odbor e, za e, poljoprivredu prati tu situaciju. Pogledamo li situaciju u Europi, moramo e, ustvrditi da u velikom broju područja postoji problem za provedbu direktiva. Dakle, jako je važno da poljoprivrednici budu svjesni što ih čeka. Slijede, prošloga tjedna je na sastanku e, o, za poljoprivredu došlo e, do toga da je netko rekao da treba zaista paziti kakva je situacija za poljoprivrednike. Poljoprivrednik na jugu Nizozemske plaćaju se vrlo različite cijene od onih koji se plaćaju na sjeveru. A postoji jako velika razlika kada gledamo na troškove koje se moraju e, platiti, dakle koji su vezani za kvalitetu. To je naročito važno u svinjogojstvu. Međutim, velika opasnost za Europsku uniju je da i dalje nastave postojati takve razlike, primjerice između poljoprivrednika i e, e, ratara. E, fiskalna politika, porezna politika nije europska politika, međutim Europski parlament i Europska komisija moraju omogućiti da uvjeti budu jednaki i da ministri poljoprivrede o tome nastave raspravljati. Na posljednjem sastanku Vijeća za poljoprivredu jako se puno govorilo o tome kako treba rješavati krizu. Međutim, praktično došlo se samo do e, odluke da države članice mogu raspravljati samo o svotama koje su im stavljene na raspolaganje. Toliko o prihodima i porezima. E, postoje e, stvari koje se mogu odlučivati na sastanku vijeća za poljoprivredu. Međutim, vi u parlamentu morate aktualizirati situaciju. Ta odluka vijeća za poljoprivredu mora se poništiti jer tu se ništa ne može napraviti ni za e, poljoprivrednike, ni za e, uzgajivače voća i povrća i vjerojatno će samo doći do toga da će se ovom odlukom produbiti razlika između sjevera i juga, što nije u redu niti za poljoprivrednike, niti za uzgajivače voća i povrća. Postoji još jedan trend kojim se kaže da uvijek treba kupovati proizvode iz vlastite regije što jest ispravno. Međutim, gledamo li na situaciju na razini pojedine države, vidimo da i tu postoji politika tržišnog natjecanja i traži se najniža cijena. Međutim, potrebno je da se štiti suradnja između poljoprivrednika i proizvođača i voća i povrća u određenim područjima išao sam na istok nizozemske i za vrijeme te, e, tog obilaska e, vidjeli smo da se uvozi krumpir iz određenog dijela Njemačke. I to zato što su cijene tog krumpira bile niže nego li cijena nizozemskog krumpira. Prema tome, E, tijela koja su zadužena za tržišno natjecanju morala bi moći intervenirati i u tom smislu. Čini nam se da je zaista ključno da se vijeću kaže da 60% od tih 500 milijuna još nisu potrošeni, da moramo više e, podržati državne potpore i isto tako treba pokazati i zajamčiti solidarnost poljoprivrednicima. Želim vam ukazati na činjenicu da je zaista jako važno da Europska komisija shvati da nije moguće da ne postoje isti uvjeti za ratare, stočare, proizvođače voća i povrća i e, uz svinjogojce. Jer poljoprivrednici, proizvođači voća i povrća e, proizvode većinu onoga što nam je potrebno. Moramo ih e, zaštititi. i moramo se ponašati kao o, da se radi o nogometu, gdje bez obzira iz koje je zemlje neka E, nogometna ekipa da uvijek vrijede ista pravila i moramo poljoprivrednike nazvati sportašima visokog ranga, visokog nivoa i e, tako im pomoći. Najljepša hvala. vam na vašem izlaganju koje je bilo čak i kraće nego predviđeno. Odmah pozivam e, četvrtog stručnjaka, gospodina Osteja. I molim vas da predstavite svoje izvješće. Samo par trenutaka strpljenja da se PowerPoint aktivira. Mr. Chairman, ladies Predsjedatelju, dame i gospodo, hvala na pozivu, veliko je zadovoljstvo biti među vama. Želim bi govoriti o jednakim uvjetima u sektoru sinogojstva, osobito jednom, i da ću neke usporedbe između dobrobiti životinja, uvjeta zašta okoliša i cijene, odnosno utjecaja na cijenu. Započnemo s ovom piramidom i to je dakle zakonodavna europska piramida koja je za sve ista, ali onda imamo i nacionalna tumačenja svih tih istih direktiva, a iznad toga postoje i nacionalni dodaci zemlje, naime, koje imaju vlasta zakonodavstva i svoja vlasta pravila, a zadnji dio je provedba, ja to neću ovdje obrađivati, ovaj zadnji dio. Ja samo želim navesti nekoliko direktiva. Prva je direktiva o nitrogenu, zatim eh, nitrogena, eh, direktiva o e, emisijama dušika, zatim e, preporuke i ciljeve glede kastracije, korištenja antibiotika, razanja repa i tako dalje. To su ambicije za države. A onda prelazimo na nacionalna tumačenja koja su drugačija ovisno o zemljama i sad ću navesti samo nekoliko njih. Što se tiče uvjeta zaštite okoliša, oni su različiti glede zahtjeva u državama članicama i vremena koje je potrebno da se e, podnese zahtjev i dobije e, dozvola, bilo se radi o e, općinskom ili regionalnom nivou. Zatim imamo procjene koje ovise o veličini posjeda Zatim, e, količine dušika i fosfora su drugačije, ovisno o sezonama, zatim o e, gnojivu, zahtjevi, zeci sve to je drugačije, a sve to ovisi o tumačenju države članice, odnosno o njenom tumačenju europskog zakonodavstva. U Nizozemskoj i Belgiji, na primjer, imamo sustav po kojem se može ograničiti broj životinja, ovisno o prostoru kojim se raspolaže. Što se tiče amonijaka, postoje tehnike koje su drugačije u državama članicama, te isto tako razina smanjenja emisija amonijaka koja se treba ostvariti. E, bi životinja već smo spomenuli. Inspekcije su dosta drugačije u državama članicama. U Nizozemskoj, na primjer, veterinar treba biti nazočan na e, farme, u drugim državama članicama je drugačije. Troškovi su isto tako drugačiji. U nekim državama država je ta koja snosi troškove, u drugima ne. Na primjer, 2014. prevoz, prijevoz, e, odojaka je bio, cijena bila drugačija, ovisno o tome da li je e, odojak, e, da li se radi o, živoj svinji ili e, ne. Isto tako po komadima 200 eura cijena troške inspekcije, dakle 4 milijuna eura godišnje u Nizozemskoj. Zatim, još jedno je prostor po životinji. U direktivi stoji 0,65 e, e, kvadratnih metara po životinji, no u Njemačkoj i Austriji je 0,75, u Nizozemskoj 0,8, e, u Švedskoj malo više od cijelog metra, kvadratnog metra i možemo zamisliti da sve to izaziva mnoge dodatne troškove. Što se tiče prasnih hrmača, E, za njih, e, njima je namijenjeno 2,25 kvadratnih metara. Dobro, tako su direktivi. No, drugdje je 1,64, ali mi kažemo da sve e, krmače imaju, trebaju dobiti isti, isti prostor. U nekim zemljama ih se U nizemskoj se četiri tjedna nakon e, inseminacije odvaja e, prasiće od krmača, u drugim zemljama drugačije. E, isto tako se radi, postoje razlike u čvrstom podu, a onda tu je i veliko pitanje što je čvrsti pod, da li je to pet ili više ili 15%, otvornog područja i tako dalje. Zatim imamo, tu su uvijek drugačije tumačenje, zatim prelazimo na motivacije. E, spominju se neke konkretne motivacije, ali zakonom su određene motivacije zabranjene u Švedskoj, Nizozemskoj i Litvaniji. E, zatim, 235 kg e, po kvadratnom metru u kamionu može biti prihvaćeno. No, u nekim zemljama postoje drugačija pravila. U Danskoj postoje stroga pravila za e, prijevoz na duge trase, u Njemačkoj na nacionalnoj razini. Zatim što se tiče krmača, Švedska je jako zahtjevna za, e, e, pardon, za što se tiče uporabe slame, Švedska ima jako stroga pravila, oni to zahtijevaju dakle, za sve svinje. Evo ovdje jedan grafikon o ekonomskim ekonomskom utjecaju nekih mjera, za mene je najvažnije. Najvažnije. Kao što vidimo, Nizozemska ima 19% troškova za poštivanje pravila europske direktive. Većina, 19 centi tiče se po, kili, tiče se e, dakle gnojiva i amonijaka. Druge zemlje, Njemačka, Španjolska, puno manje troše. Možemo reći što predstavlja tih 19 centi, jer ako se ode u prodavalnicu, to nije puno, ali ako trebate imati na umu da 4 centa, e, samo 4 centa od 100 e, jeste prihod za e, po kilogramu. Zatim, zadnji slajd tiče se e, privatnih inicijativa. Trebate znati da preprodavači i prodavači mogu zahtijevati mogu iznijeti svoje, svoje vlastite zahtjeve i to vidimo ovdje. Dakle, postoje europske norme i zakonodavstva, zatim nacionalna zakonodavstva, zatim prodavači imaju svoje privatne norme a povrh toga mogu biti i privatne inicijative, bilo da se radi o nekoj mar, o markama, o konceptu ili bilo čemu. Dakle, to je nešto što, i, što prevazilazi još zakonske norme. A koje su prednosti? A, pred, odnosno koji što to podrazumije? Jest, to podrazumijeva da potrošači plaćaju dodatnu cijenu na to, a proizvođači imaju više manje jednake uvjete, ali dodatni zahtjevi koje mogu imati potrošači, ako, ih, ako žele da budu zadovoljeni, onda moraju platiti za njih. Dakle, postoji, tu postoji zakonski okvir, a povrh toga tu su i privatne inicijative, a tu nam pruža i mogućnost da razlikujemo prodavača što je prednost za njih. Tu se mogu praviti i usporedbe između ostalih regija unutar Europe i izvan Europe. Pravili, sam, pravili smo usporedbe između EU i SAD-a i SAD ima slabo ikakvih zakonskih odredbi o dobrobit životinja. To je to se, tu, se, tu se radi samo na dobrim, o dobrim praksama, poljoprivrednim praksama i o tržišnim e, ciljevima svinjogovci imaju više manje u Europskoj uniji jednake norme za dobrobit životinja. Postoje neke razlike, ali postoje određena mjerila. A u Europi imamo temelj, to su europska zakonodavstva, ekonomske zakonske odredbe, zatim iznad toga imamo nacionalne mjere, a pošto toga privatne inicijative. Hvala. Euh, Hvala vam na izlaganju. Predlažem da odmah pređemo na raspravu, s obzirom da se komisija u ovom trenutku nije htjela očitovati, već kasnije. Sada predajem riječ gospodinu Loazovu, koji je tražio riječ. Hvala vam, gospodine Andrije. Europska unija uvjeravajući nas da je jamac jednakosti, omogućila je da se u biti uspostavi jedan izuzetno nejednak sustav i time se favorizira konkurentnost. I to u svim sektorima. Povrh toga imamo čitavo niz novih normi, uredbi, pravila koji se gomilaju već desetljećima, a to čini posao naših poljoprivrednika sve težim. Pored toga, zaštita okoliša naravno da je važna tema, no imamo e, gomilanje europskih mjera povr gomilanja nacionalnih mjera i to postaje nepodnošljivo. Govori nam se o pojednostavljenju ZRP-a, no posjećam vas da sam i ja poljoprivrednik i kao i moji kolegi poljoprivrednici ništa ne vidim novo. Čak se stvari sad čak stvari postaju sve kompliciranije u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Povr toga ima i nepodnošljiva tema, cijena rada, jer se e, ovdje radi, a po mom mišljenju, nedopušten e, socijalni dumping, a da ne spominjemo fitosanitarne norme, neke, neke stvari su zabranjene u Francuskoj, ovdje konkretno mislim na dimitolat, za koji, koji se u Francuskoj smatra kancerogenima, koji se koristi za e, treš, za prašanje trešanja, no e, izgleda da je to jedini proizvod koji može zaštiti trešnje, a nije dopušten. Dakle, kako zaštititi istovremeno, kako povezati i zdravlje, zaštiti potrošače i e, mjere. Dakle, podsjećam vas da EFSA e, nije imala dovoljno elemenata kako bi slijedila francusku odluku. To će naravno utjecati negativno na francusku proizvodnju trešanja, a to će naravno favorizirati konkurentnost. Evo, to je jedan konkretan primjer ovog zakonodavnog e, klupka u Europi. Hvala, gospodin Hojtema ima riječ. Hvala vam, predsjedatelju. Ovo je jako dobro saslušanje. Tu se brojne teme obrađuju na različite načine, što je jako dobro. Moram reći da sam e, bio upućen u potrebe veće fleksibilnosti država članice. razumijem da je to jako potrebno. Zatim, bilo bi potrebno da ovi spomenuti 500 milijuna eura bude udvostručeno, no trebaju neke strukture kako bi se to potrošilo. Doista je nužno da postoje jednaki uvjeti za sve. Zatim što se država članica tiče, bilo bi dobro da države članice raspolažu određenim fondom za situacije za krizne situacije. jer sada smo u situaciji u kojoj trebamo pomoći za brojne situacije glede prihoda. Hvala gospodine se izvolite. Hvala lijepa. Želim zahvaliti četvorici stručnjaka koji su nam održali vrlo zanimljive prezentacije. Želim e, postaviti nekoliko pitanja. E, prva prezentacija govorila je o visokoj fleksibilnosti europskog zakonodavstva. E, po mom mišljenju to je vrlo zanimljivo. E, međutim, po mom mišljenju postoje jako veliki poremećaj u tržišnom natjecanju unutar Europske unije zbog velikih razlika između zemalja članica. Koje prijedloge e, imate da se riješi taj problem. Postoje velike razlike, na primjer, u plaćanjima u prvom stupu između zemalja članica Postoje zemlje članice, evo sad gledam predsjedaviću, u Francuskoj od 10 eura po hektaru do 1000 eura po hektaru. Tu se hitno nešto mora učiniti. E, e, što se tiče ovih 500 milijuna eura koji su stavljeni na raspolaganje, zar ne bi bilo bolje da se tih 500 milijuna E, u potrebi za e, odterećenje tržišta, a ne da se ta sredstva raspodjeljuju ravnopravno na sve. Na primjer, e, sa 200-300 milijuna moglo se u području maslaca od kravljeg mlijeka jako mnogo postići i ono što e, mene jako brine, a sada se nije spominjalo, ustanovili smo da u zemljama članicama se poljoprivrednici e, brinu za to da e, proizvodi iz drugih zemalja članica nestaju sa polica e, trgovačkih lanaca. Ako se tako nastavi, onda možemo zaboraviti jedinstveno tržište. Ako više neće biti E, Proizvod, poljoprivrednih proizvoda iz drugih zemalja članica u našim trgovinama, onda je to kraj našeg jedinstvenog tržišta. Dakle, to je nešto što me jako brine. E, moramo dobro paziti da e, nam ne bi ovaj naš projekt Europe jednostavno na taj način propao. Kod posljednje agrarne reforme smo se zapravo odmaknuli prilično od e, zajedničke poljoprivredne politike, to valja reći. Hvala gospodine De Castro, izvolite. I ja bih se htio zahvaliti stručnjacima na e, vrlo zanimljivim izlaganjima. I ja e, Moram ustanoviti da nedostaju i jednaka pravila unutar Europske unije koje pomalo dovode do rizika renacionalizacije <clears throat> e, zajedničke poljoprivredne politike. za vrijeme e, krize u mljekarskom sektoru vidimo što se dogodilo. E, cijene od studenog 2013. godine do danas pale su za gotovo 30%. Mi nismo na europski problem reagirali na europskoj razini. Mi smo zapravo sve delegirali državama. Čak i ovih 500 milijuna koje su izdvojeni i jednostavno smo to dali da e, države članice preraspodijele, a zapravo to nije dalo nikakav učinak i kao što je upravo podsjetio kolega Des, ta i novac čak nije niti potrošen. Ovakva kriza u poljoprivredi je jednostavno nešto gdje mi sada jednostavno ne dajemo rješenja. Moramo se vratiti izravnijim europskim politikama koje neće delegirati stvari u ruke država. Da kako ne bismo došli do renacionalizacije politika, moramo dati odgovor na europskoj razini. Dakle, trebamo europske odgovore, a e, zato e, se e, obraćam gospodinu Matu. Što on misli o toj reviziji na pola puta, toj preispitivanju, želimo mi to stvarno napraviti ili to tek tako kažemo, jer ako to stvarno namjeravamo napraviti, onda moramo zasukati rukave. Hvala. Gospođa Petir ima riječ. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem svim našim gostima i željela bih e, posebno upitati kolegu iz Mađarske e, vezano uz mjere smanjenja e, PDV-a. Da li su te mjere koje ste uveli vam dale već konkretne neke rezultate i da li ste smanjili PDV sa 20% na 5% samo za svinske polovice? Najavili ste za mlijeko. Da li imate takvu mjeru i za još E, neke druge poljoprivredne proizvodnje ili ste to uveli ciljano samo sada zbog krize u ova dva sektora? Hvala lijepo. Gospođa ima riječ. Hvala lijepa. Evo jako sam zadovoljna što smo danas održali ovo saslušanje. Prošlog tjedna već smo govorili o krizi u poljoprivredi, a danas je zaista došao čas da ne počnemo djelovati. Moram reći da imam prvo pitanje, pitanje za gospodina Jana Mata. 7. kolovoza je stupio na snagu ruski bojkot. A sada pak imamo problema s panamskim dokumentima. Međutim, zanima me imamo li mi onih 500 milijuna o kojim je odlučeno. Stvarno se mora napraviti da pošaljemo taj novac onome kome treba. Zašto ih države ne troše? Sada e, preko vikenda su uzgajivači svinja rekli da bi taj novac mogao biti koristan i drugima, primjerice onima koji uzgajaju e, stoku. U Danskoj i u Belgiji postoji razlika kada se radi o uvjetima, dakle nemamo jednake uvjete. Isto tako što se potvrda tiče, Građani su poslali na tisuće e-mailova kako bi znali odakle dolazi određeni proizvod. Etikete moraju biti vrlo jasne. Možda se neki regionalan proizvod može vrlo dobro prodati i e, mislimo da je važno i da poljoprivrednici znaju kakvih se pravila trebaju držati. A sada želim uputiti pitanje gospodinu Hosteu. On je govorio o vrlo visokim e, cijenama za svinjogojce u Nizozemskoj. Nizozemski ministar Van Dam je rekao da naravno bude li se puno ulagalo u dobrobit životinja i zaštitu okoliša, da će se iz svega toga imati neka korist. Međutim, moramo nešto učiniti kako bi se povratila ulaganja. Za sada se ne čini da je tome tako. I oprostite, zaboravila sam vrlo važno pitanje. Što se tiče Nature 2000, e, odnosno direktive e, o habitatu, Postoji direktiva o biološkoj razovrsnosti kojim su uključena mnogo područja. E, potrebne se nam uputstva i mene zanima e, što misli gospodin Mat? Gospodine Mat, vi znate da u Nizozemskoj postoji ekspropriacije ne samo u kraju iz kojeg ja dolazim, već iz cijele u cijeloj Nizozemskoj i u Nizozemskoj moramo primjenjivati smjernice, međutim ne tako da to ide na uštrb nizozemskih poljoprivrednika. A slična situacija ne smije biti niti u drugim zemljama, jer ako se tako nastavi, više nitko u Nizozemskoj neće uzgajati krave muzare. Gospodin Heusling. Drage kolegice i kolege, e, iznenadilo me što se upravo Front National ovdje žali da nemamo jedinstvenu politiku u Europskoj uniji. E, što bi bilo ako se vratimo renacionalizacija, ako dođe do Brexita, e, a, za kakvu bi se nacionalnu politiku zalagao Front National u Francuskoj? E, dakle, e, ideja je bila da imamo zajedničku poljoprivrednu politiku, zajedničke propise i e, sve jedinstveno tržište kako bismo imali upravo iste uvjete za sve. Međutim, dio tog europskog zakonodavstva se u nekim zemljama uopće ni ne primjećuje. Možda je u tome problem što nema konsekventne primjene. E, dakle tako dugo dok e, ne budemo imali zajedničku gospodarsku monetarnu i e, politiku u vezi sa poljoprivrednim zemljištem bit će ovakvih problema no jasno da su poljoprivredni proizvođači u Nizozemskoj ili Njemačkoj opte, puno većim opterećenjima nego na primjer u Irskoj, ali to je i u redu jer e, postoje područja gdje je gustoća naseljenosti veća i broj životinja po površini također veći e, tako da te razlike jednostavno ih trebamo uzeti kao takve. Međutim, što se tiče situacije za naše potrošače, tu trebamo e, težiti boljem označavanju, veće informiranosti za naše e, potrošače. Za njih situacija mora biti transparentna. Dakle, oni moraju znati odakle je proizvod kako, bismo, kako bi mogli slobodno odlučivati što će kupiti. Još jedan e, prijedlog tvrdi se da da je posljednja reforma zajedničke poljoprivredne e, politike dovela do većih nejednakosti. Ja se ne slažem sa tim tvrdnjama. E, mislim da to nije tako. Mi smo se trudili da barem što se tiče premija za površine da e, to prilagodimo i međutim naravno da postoje neke razlike među zemljama članicama to je neizbježno hvala lijepa Merci. Hvala, gospodine Ferran. Imate riječ? Hvala, predsjedatelju. Čujte, iznenađen sam donekle, jer po prvi put imamo, vodimo političku raspravu na odboru za poljoprivredu. Iznenađen jer za mene poljoprivreda nije niti lijeva, niti desna, a naoma gospode Des ili De Castro da se, da se miješa unutarnja politička situacija Europske unije s poljoprivredom, koju mi ovdje želimo zaštititi, to je kratica koja je više kratka po mišljenju. gospodina Desa da mi nismo odgovorni za unutarnju političku austrijsku situaciju. Gospodina De Castra želim podsjetiti da ukoliko doista želi da se države više ne mogu baviti svojom poljoprivrednom, već samo Europska komisija, da može nametati svoje stavove i mišljenja o, na pitanju poljoprivrede, onda nek izvode, izvole slobodno se baviti politikom u ovom odboru za poljoprivredu. Eto, ovo je po prvi put da se vodi političarska rasprava ovdje, žao mi je, to sigurno nije niti moja želja, niti želja nacionalnog fronte. No, želim sad komentirati što se govori i ja vam želim reći da ako ne želite otvoriti oči i vidjeti što se radi u europskoj e, poljoprivredi, naime ovdje postoji Hoganov plan, takozvani plan, e, hitni plan gospodina Hogana koji nam je predstavio jako kasno taj plan i svi ste uvidjeli da taj plan nije dostatan, koji ne uzima u obzir pravu stvarnost u kojoj se nalazi europska poljoprivreda, ako to ne vidite onda zatvarate oči i to doista znači da je Europska komisija odgovorna za poljoprivrednu krizu. S druge pak strane želim reći da svaka zemlja podržava donekle svoju vlastitu poljoprivrednu politiku i željeti da postoji samo jedna europska mjera europska mjera za zaštitu poljoprivrede, to znači da zatvaramo oči, da smo slijepi za stvarne realnosti svake zemlje. Ono što sam htio danas reći jeste da politike država članica nisu te koje treba prokazivati, već jednostavno i nažalost e, politike Europske komisije su te koje, kao što smo vidjeli glede mlijeka, su politike zbog kojih države članice ne mogu kontrolirati proizvodnju svoje poljoprivrede, već se jednostavno primorava države članice da budu pod dominacijom Europske komisije. I žao mi je što ne možemo ovdje svi zajedno doći do konsenzusa kako bi se vidjelo nedostatke te e, europske poljoprivredne politike koja je izglasan 2014. Jer trebalo bi vidjeti što ćemo danas napraviti. Da li želimo da države članice više ne vladaju svojom vlastnom poljoprivredom? Da li treba dopustiti da gospodin Hogan bude taj koji će zapovjedati ovom odboru za poljoprivredu što, što mu je raditi? Hvala. Gospodin Erdos, izvolite. Najljepša hvala. Gospođa Petir rekla je nešto s čim se slažem glede smanjenja PDV-a e, sa 25% na 5% glede e, svinskih polutki. To je nešto što se već desilo, to je od to je konačna odluka i od 1. siječnja iduće godine to će se primjenjivati u Mađarskoj i na mliječne proizvode i na e, peradarske proizvode, dakle bit će smanjeno s 25 na 5%. Ja se obraćam također gospodinu Sabotkovi, sada. Prema vašim procjenama, koje će biti posljedice toga svega? Prešli smo sa PDV-a od 25 na 5% u koje će biti konsekvence toga, koji utjecaj toga predviđate za mljekarsku mliječnu industriju? Hvala. Zaključili smo raspravu. Sada predlažem da damo stručnjacima nekoliko riječi, da nekoliko minuta da odgovore na postavljena pitanja. Gospodine Lindberg, možemo početi s vama. Ukoliko želite 3-4 minute odgovoriti, ne morate se premještati. Uh, Hvala lijepa. Ja e, podržavam fleksibilnost i e, različite situacije u različitim zemljama članicama. Ja sam samo e, opisao kakva je situacija. Ako to želite promijeniti, moj prijedlog bi bio povećanje transparentnosti kako bi se poljoprivrednicima dao u ruke instrument da smanje te razlike među zemljama članicama na temelju toga što bi imali više znanja, više informacija o tome kakva je situacija u različitim zemljama članicama, bilo bi im onda lakše da e, komuniciraju i e, e, i sa vlastitim vladama i ministarstvima i sa komisijom. Barem po našem iskustvu mi smo iskoristili te informacije iz drugih zemalja članica kako bismo promijenili stvari u Danskoj. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine Savatkaj, izvolite. Najljepša hvala. Odgovorit ću na pitanje gospođe Petir. U biti kolega je već djelomično odgovorio na nj. 2016. U siječnju 2016. godine provedena je ta mjera koja je cilj da smanji PDV sa 25 na 5%. I sada čekamo stabilizaciju tržišta svinskog e, svinjskog mesa. Raspolažemo određenim podacima glede socijalnog e, siromaštva i jasno, o kojem sam govorio, jasno je da to siromaštvo ne dopušta da veliki dio stanovništva, dakle 60% stanovništva, da kupuje svinsko meso. E sad ova mjera može pomoći u tome. Dolazi do nekih e, ocjena učinka i hvala vam na vam primjedbi. Dakle, što se tiče mliječne mlječne industrije i peradarske industrije i tu će doći do određenih promjena, to će utjecati na druge sektore proizvodnje mesa, e, goveđe meso, na primjer, i druge to smo zamislili, e, ovu mjeru je vlada zamislila isto tako smanjenje e, sa 27 na 5% PDV e, za proizvodnju jaja, ali to se ne primjenjuje na apsolutno sve proizvode. Dakle, što se tiče svinskog mjesta, treba znati da se tu radi o temeljnim proizvodima. Dakle, svinske polutke, pol, obrađeni proizvodi, to su oni proizvodi koji se kupuje u prodavaonicama koji nisu jako prerađeni. Dakle, za te e, manje, pod navodnim znacima, vrijedne proizvode može se očekivati da će doći do takvog smanjenja. Zatim, što se tiče dviju trećina društva o kojem sam govorio malo prije, dakle, o skromniji dio našeg društva, zahvaljujući tom smanjenju PDV-a, nadamo se da će doći do utjecaja e, na potrošnju, dakle, do porasta potrošnje, što bi nam omogućilo da se tržište stabilizira i na taj način blago da povećamo e, proizvodnju. Trebalo bi naravno napraviti ocjenu učinka. Imamo tržište od stotinu milijardi forinti, dakle to je nekoliko stotina milijuna eura. To je barem analiza naše vlade. I kada provedemo sve te mjere, onda ćemo moći znati doista koje su prave njene konsekvencije. Hvala. Hvala, hvala i vama. Gospodine Naut, izvolite. Dank u, eh, voorzitter. Ik had een aantal gerichte vragen om te beginnen van eh, de heer... Hvala lijepa. Najprije se radilo o pitanju socijalnog dumpinga u poljoprivredi, ja se s tim slažem u cijelom nizu zemalja članica ne postoji minimalna plaća, tu postoje razlike među zemljama članica i bilo bi e, vrlo dobro kada bismo se i tu pobrinuli za isti ista, da vrijede ista pravila za sve. Nizozemsko predsjedništvo se zalaže za to, a i moja organizacija se za to zalaže. Nadalje, pitanje gospodina Houteme, on je postavio neka konkretna pitanja u vezi sa ovih 500 milijuna, e, govorili ste o e, kriznim fondovima i tako dalje. Svi mi znamo, ako se sada potroši više novca iz e, tog kriznog fonda, to će ići na teret direktnih plaćanja. Za mene je to najlošije moguće rješenje. E, jednostavno nekoliko stotina milijuna viša na jednoj strani znači smanjivanje na drugoj strani. Po mom mišljenju to nije dobro rješenje. Bilo bi po mom mišljenju bolje kada bismo e, malo pobliže pogledali e, subvencije za izvoz, a najbolje bi bilo e, kada bi tu komisija počela djelovati kad bi se pitalo poljoprivrednike oni bi bili naravno za to da se što prije e, počne djelovati ruski državljani ruski građani troše oko 50% svojih ukupnih prihoda na hranu i piće dakle smanjenje ukidanje sankcija i bojkota bi tu imalo velike e, posljedice za europske poljoprivrednike, tu se još možda, može puno toga učiniti. Dakle, krizni fond po mom mišljenju nije pravo rješenje. Gospodin Des je pitao da li smo mogli tih 500 milijuna potrošiti na bolji način. Slažem se s vama, mogli smo, ali ja sam tada bio predsjednik Kope i e, ja samo mogu reći što se dogodilo. Dakle, postojali su različiti programi u zemljama članicama za to trošenje tog novca i e, nećemo uspjeti postići situaciju da vrijede ista pravila za sve, ali mi smo razgovarali sa proizvođačima o tome kako upotrebiti taj novac e, i na kraju je novac upotrebljen za e, neke programe restrukturiranja i e, također za preradu. Dakle, polazeći od velikih proizvođača kao mjerila. Gospodine De Castro, vi ste postavili jedno osnovno pitanje, da li e, nam je potrebna e, srednjoročna e, revizija ili politike ili ne. Naravno da ova politika nije otporna na krize, s druge pak strane Ako e, već imamo e, srednjoročnu reviziju i e, ako onda imamo, ako već imamo tu situaciju, onda sam ja za to da se razmisli kako se dalje može trošiti novac koji stoji na raspolaganju. Gospođa Šrajer je također postavila pitanje u vezi sa ruskim bojkotom. Ja sam već rekao, dakle ja smatram da je taj e, pristup otvaranja tržišta da se to može još pojačati. Ako se tu pogledaju i druge e, točke, tu su moguće e, i druge usporedbe sa sportom postoji e, mogu uvijek mogućnost da se ulože veći napori u finišu i ja se nadam da će gospodin Juncker možda uložiti također uložiti veće napore u finišu dobro je da naši građani, naši potrošači znaju odakle dolaze proizvodi koje kupuju porijeklo e, životinja i poljoprivrednih proizvoda, međutim postoje i nastojanja da se spriječi ta informiranost što se tiče Nature 2000 i mi vidimo da tu postoje neki problemi, već sam i rekao Ako nastavimo ovako, sam poljoprivrednik će biti e, ugrožena vrsta koja će prijetiti izumiranje, izumiranje i kad to kažem prilično sam ozbiljan. Moramo se dakle pobrinuti da se situacija popravi i za naš okoliš i za poljoprivredu, za naše poljoprivrednike E, naravno da je potrebno zaštititi naš okoliš, ali e, i u Belgiji, i u Njemačkoj, kao i u mojoj zemlji, e, može se reći da poljoprivrednici štite a za to stoje na raspolaganju i sredstva. Dakle, tu je moguća jedna bolja suradnja i mislim da trebamo biti manje dogmatični u tom pogledu. Mm, kolega Ferron je također e, rekao da e, je sve to skupa stvar nacionalne provedbe. Rekli ste također da kraj e, europskih, europske proizvodnje, da je to kraj europskih poljoprivrednika. E, dakle, valja reći, evropsku krizu treba rješavati na razine Evropske unije. Ja plediram za to da imamo ista pravila za sve, kao što sam već i rekao. Ja u svakom slučaju želim zahvaliti svim e, članovima odbora na pitanjima i nadam se da su moji odgovori bili dovoljno jasni. Hvala lijepa. Ja ću reći nešto na ovo pitanje gospođe Šrajer. Pitali ste u vezi sa većim troškovima koji nastaju zbog zaštite okoliša. E, za to postoje dva moguća rješenja. S jedne strane e, povećanje e, dakle povećanje opsega proizvodnje, to međutim ima negativne posljedice i vodi do drugih problema. Drugo rješenje bi bile neke privatne inicijative koje e, skupa, koje bi se mogle e, kombinirati sa nastojanjima cijelog društva gdje bi se na primjer e, dodale, dodali neki, neki na dodatni postoci na cijene proizvoda kako bi e, potrošači e, platili više za proizvode, a u korist zaštite okoliša. Postoji spremnost kod potrošača na to. E sad e, nešto sasvim drugo, u Švedskoj e, je e, propis da se mora upotrebljavati slama na tlu za životinje. Dakle, postoje, u drugim zemljama to nije slučaj, tu dakle postoje razlike. E, u Nizozemskoj imamo neke e, zakone u vezi s tim, ali sada postoje i privatne inicijative. Radi se o tome da postoji e, jedna zakonski određena minimalna veličina površine i međutim tu postoje rasprave o tome, neki kažu da je to previše, da je to preskupo, neki drugi kažu da bi e, se problem mogao riješiti e, u okviru e, inicijativa za plasman proizvoda, dakle u, okviru prodaje, dakle sve to skupa bi se, neki kažu, trebalo prepustiti zakonima tržišta. Hvala lijepa svima eh, koji su se javili za riječ. Ovo je bila jako dobra rasprava i dobra izlaganja. I moramo o tome svi zajedno razmisliti. Mislim da ovu raspravu, da ona imala smisla i moramo nastaviti raditi na svim ovim pitanjima koje svi svakodnevno postavljamo. Eh, hvala svima i E, sada smo dakle završili sa saslušanjem i prelazimo na drugi dio popodnevnog sastanka, a to je razmjena mišljenja s komisijom o e, provedbenim i delegiranim aktima e, na planu poljoprivrede. Gospodin Korte će nam se sada pridružiti i molim dakle kratak prekid sastanka dok nam se gospodin ne pridruži. I ovaj prekid koristim da Peteru Jaru koji je u međuvremenu došao na sastanak čestitam rođendan s danom zakašnjenja. Dakle, jučer mu je bio rođendan, možemo mu ga danas čestitati. Evo par trenutaka prekida sastanka iz tehničkih razloga. Je vous propose de, de reprendre les travaux, parce que M. Corté nous a, je le salue. Predlažem da nastavimo sa sastankom i e, to odmah kako bismo iskoristilo svo za to predviđeno vrijeme. Molim vas da zauzmete mjesto kako bi se razmjena gledašta kako bismo s njom počeli. Hvala svima na pozornosti. Radi se dakle o razmjeni gledišta s predstavnicima Europske komisije o delegiranim i provedbenim aktima vezanim za krizu u poljoprivredi. Zahvaljujem se gospodinu Korteu što je došao na sastanak vezano e, i za delegirane akte i za poljoprivredna tržišta. Te je mjere najavio 14. ožujka na Vijeću za poljoprivredu povjerenik Hogan. Za sada smo se bavili delegiranim aktima u mljekarstvu, delegiranim aktom koji je po E, hitnom postupku stupio na snagu, dakle već je stupio na snagu. Međutim, mi kao parlament još uvijek imamo mogućnost da mu se suprostavimo. On je izravno vezan e, za provedbeni akt e, donesen i 11. travnja 2016. godine vezan za planiranje u sektoru mljekarstva. Zamolit ću gospodina Korte da nam objasni zašto su ta dva propisa usvojena. A e, nakon toga ću ga zamoliti da za slučaj da je to potrebno da nam objasni koje se eventualno e, e, delegirani i provedbeni akti pripremaju u glavnoj upravi za poljoprivredu Europske komisije. Hvala vam, e, gospodine Andrije. Ispričavam se usput što sam malčice zakasnio na sastanak. Hvala vam također što ste danas na dnevni red vašeg sastanka uvrstili i ovu temu. Prije nego li što odgovorim na vaša pitanja, reći ću da je situacija na poljoprivrednom tržištu zaista vrlo nezadovoljavajuća u sektoru mljekarstva i e, svinjskog mesa je su cijene vrlo niske i to jest razlog e, ove razmjene gledišta danas poslije podne. Ja ću vam sada dati najnovije informacije o tome što je napravila Europska komisija otkako je prije 14 dana povjerenik Hogan se obratio na plenarnoj sjednici parlamentu. Gospodine predsjedavajući, ne namjeravam ovdje ulaziti u sve mjere što je komisija donijela. U ožujku povjerenik Hogan najavio je 13 dodatnih mjera za borbu protiv krize na poljoprivrednim tržištima. Međutim, u skladu s vašim zahtjevom danas ću se koncentrirati na delegirane akte. Naravno, mnogo toga sada radimo i dalje se bavimo planovima za privatna skladišta, zatim se također sastaje i e, radna skupina e, za poljoprivredu, čije ste predstavnike pozvali da dođu sutra. Zatim radi se na pitanjima promicanja poljoprivrednih proizvoda. E, znate vjerojatno da je 30 milijuna eura stavljeno raspolaganje da se pije mlijeko, mlijeko za piće u Siriji, a radi se o mlijeku koje dolazi iz Europske unije. I taj program provodimo. A naravno službe Europske komisije vrlo aktivno traže nova tržišta u trećim zemljama. Prošlog tjedna upravo e, primjerice u Kini. Ali sada nešto više o onome što se događalo u posljednja dva tjedna kako vam se posljednji put obratio povjerenik za poljoprivredu. Prvo, nešto zašto nije potreba na potvrda Europskog parlamenta, međutim, ipak radi se o nečem što je vrlo važno, a to je povećanje plafona cijena, interventne cijene e, za e, kupnju e, obranog mlijeka. 12.000 tona za obrano mlijeko, a 15 tisuća za e, maslac. Iznad tih svota e, više se ne otkupljuje po fiksnim cijenama, već na osnovi natječaja. I e, mi smo prodlučili da to podvostručimo, dakle 180 tisuća tona za mlijeko, a 100 tisuća tona za maslac, što znači da ćemo imati mogućnosti da mnogo dulje kupujemo sam prah i za maslac. Naravno, komisija koja kupuje u takvim velikim količinama, to je jednostavno loš znak. I jednostavno to upućuje na činjenicu da se praha ne kupuje, mlijeko prav se ne kupuje, dok s maslacom nemamo problema, ali problem postoji s obranim mlijekom u prahu. E, sve to ukazuje na činjenicu da je u e, mljekarstvu situacija je vrlo problematična. Sve se to odlučilo prošlog tjedna. Druga e, stavka su dvije mjere, a i vi ste se na to ocvrnuli predsjedavajući. Dakle, komisija želi postići dobrovoljne dogovore među e, poljoprivrednicima koji bi planirali proizvodnju mlijeka. To će se vjerojatno napraviti prema članku 220 i 282 e, E, ugovore o zajedničkom tržištu i e, u vidu delegiranog akta. E, doneseno je 12. travnja i provodit će se tijekom šest mjeseci. A temeljna uredba se može produžiti za daljnjih šest mjeseci maksimalno. Prema tome, počeo je teći rok za vrijeme kojeg se mogu sklapati dobrovoljni sporazumi. Dopustite mi samo da vam objasnim u par riječi zašto se radi o tako važnom pravnom instrumentu, te zašto tražimo da Europski parlament tome da pozitivnu ocjenu u okviru parlamentarnog nadzora. Zašto je to važno? Zašto je važno posticati europske mljekare da manje proizvode i zašto je to teško učiniti bez dodatnih mjera? Pogledamo li situaciju na tržištu mlijeka u EU, mislim da postoje tri čimbenika koji sada stvaraju teškoće. Prvo je bez svake sumnje pad u svjetskim cijenama. Mliječni proizvodi u cijelom svijetu sada imaju niske cijene i svi proizvođači u sektoru mlijeka sada e, imaju problema. To vrijedi zapravo za velik broj e, e, robe, uključi, velik broj sirovina, uključujući i za mlijeko, naročito je Kina u tome važna. Drugi razlog u Europskoj uniji je vrlo vjerojatno vezan za ruski embargo. Rusko tržište bilo je važno tržište za evropsko mlijeko, a od za 2014. godine e, uveden je embargo. Treći je faktor, to su dakle ukidanje kvota i otkako kvota nema, jako se povećala proizvodnja mlijeka. A to je samo povećalo probleme. Jer e, viškovi su postojali i više iz prva dva razloga, a sada svakoga mjeseca dobivamo podatke da u cijeloj Europi se proizvodi otprilike 4 do 5% više mlijeka otkako su ukinute kvote. E, koliko se taj e, broj povećao jako varira od države do države i čak unutar pojedinih država u različitim krajevima tih država. Ali to je opći trend u Europskoj uniji. Ako želite pročitati točne podatke, morate otići na observatorij za tržište mlijeka. I upravo ta tri uzroka krize pokušat će se rješavati s dvije mjere koje sam spomenuo. Moguće je da mm, poljoprivrednici koji su dobro organizirani, organizirane udruge proizvođača u onome što se na francuskom e, naziva interprofesionel, dakle e, sporazum među različitim e, granama, i na drugi način, uglavnom da se poljoprivrednici organiziraju vezano za opskrbu mlijekom. U osnovi to nije dopušteno prema eh, europskim zakonima o zaštiti eh, potrošača, odnosno proizvođači ne smiju takve eh, ulaziti u takve sklopove jer bi to značio kartel. Međutim, sada možemo to izbjeći kako bismo zaštitili proizvođače mlijeka i mogu se udruživati samo ako su organizirani. Dakle, zajednička poljoprivredna politika tu omogućava da se zaštiti e, onaj, e, oni proizvođači koji se udruže. Radi se o novoj odredbi koja je uvedena u organizaciju e, zajedničkog tržišta u prosincu 2013. godine i e, uz vašu pomoć i koju sada koristimo po prvi puta. Povjerenik želi podstaći mljekarski sektor da iskoristi tu mogućnost. Zaključno bih se htio osvrnuti još na nekoliko važnih tema. Povjerenik je također pokrenuo postupak da se uspostavi observatori za tržište mesa. Već znate da e, u posljednje dvije, tri godine postoje observatori za e, tržište mesa, a sada e, mlijeka, a sada E, povjerenik želi napraviti istu stvar za praćenje situacije na tržištu mesa. Mi u komisiji možemo to napraviti samo ako napravimo skupinu stručnjaka i to putem otvorenog natječaja koji smo objavili. Stručnjaci koji se žele kandidirati mogu to učiniti do 15. svibnja prvi sastanak observatorija za tržište mesa, nadamo se, održat će se prije ljetne stanke. I na taj način ćemo raspolagati još jednim instrumentom kojim ćemo moći pratiti situaciju na tržištu mesa i to svinjskog mesa, govedine i teletine. Još par riječi o voću i povrću. Ono što je dobro u tom sektoru, ako pogledamo statistike o e, trgovini, vidimo da je velik broj gospodarskih subjekata na tom području se prilagodio nakon gubitka ruskog tržišta i našao je alternative. Sjećate se vjerojatno da je već u kolovozu i rujnu Europska komisija e, donijela mjere za pomoć sektoru voća i povrća. Radi se o proizvodima koji su vrlo kratkoročni i mi smo dakle kupili e, milijun tona, a u ove dvije godine to je koštalo 260 milijuna eura. Ona mjera koju sada i je na snazi, prestat će vrijediti krajem lipnja. Komisija će nakon toga donijeti novu mjeru u obliku delegiranog akta. Gospodine Andrije, radit će se dakle o drugom delegiranom aktu kojim će se omogućiti da se postojeći program produži za daljnji godinu dana, drugim riječima do kraja lipnja 2017. godine, osim naravno ako se sam embargo ne ukine prethodno, što bi bilo fantastično. Pažljivo e, pratimo i gledamo je li potrebno sadašnju program promijeniti. Naime, on postoji već dvije godine i mnogi su u tom sektoru našli alternativna tržišta. Pa je će se zato proračun i e, količina e, bitno smanjiti. Komisija će izraditi program sredstava i to na osnovi podataka po Kada ja pitam stručnjake s kojima radim kakav je rezultat e, mjere koja je donesena u lipnju 2015. godine, on mi kaže da je to oko 30%, e, što znači da budući da je 30% e, tog problema riješeno, možemo e, situaciju rješavati na drugi način ovim delegiranim aktom koji će to uzeti u obzir. I za kraj nešto o financiranju. Povjerenik je vrlo jasno rekao, čak i prije dva tjedna na plenarnom zasjedanju, da sada ne postoji mogućnost da se u okviru europskog proračuna financira eh, rad poljoprivrednika koji eh, ne bi eh, proizvodili. Mi smo raspravljali o mogućnosti da države članice daju državne potpore kojima bi pomogli poljoprivrednike koji se nalaze u teškoćama i to bi bilo e, nadodano na već postojeće državne potpore, na već e, postojeći e, minimum gdje bi se moglo izdvojiti 1500 eura po poljoprivrednom proizvođaču godišnje za sektore koje imaju poteškoće. Moram naglasiti da se takva državna potpora može dati i u vidu zajmova koji se moraju vratiti ili pa kao vrsta jamstva. Ako se poljoprivredni proizvođač obveže da stabilizira ili smanjuje proizvodnju, onda državni, e, e, onda e, te državne potpore mogu biti date u vidu bespovratnog zajma. Drugim riječima ne moraju se isplatiti. Ne moraju se vratiti poslije. Međutim, proizvođač se mora obvezati da će proizvoditi manje ili jednako kao prije. Dakle, ne bi bilo u redu da oni pređu na taj program i da proizvode više nego do sada, to jednostavno ne bi bilo mudro. Mislim da sam vam ovim dao e, najnovije podatke o onome što se događalo u posljednja dva tjedna od kako vam se povjerenik obratio. E, mislim da ćete vi uskoro moći početi raditi na delegiranom aktu koji već postoji za zadruge, a isto tako raditi na smanjenju proizvodnje. A mislim da vam isto pitanje e, ću vam postaviti za delegirani akt za voće i povrće koji će stupiti na snagu za nekoliko tjedana. Najljepša hvala. Započet ćemo raspravu i prvi Dobio riječ gospodin Dantajn. Kao izvjestitelj. Hvala predsjedatelju. Informacije koje smo dobili od gospodina Korta pokazuju da je komisija sada ušla u krizno upravljanje, psihološki govoreći. No nisam siguran da je mogla, da je uspjela u potpunosti ući u to upravljanje kriznom situacijom i financijski govoreći, jer nisam uvjeren da svi povjerenici, a osobito povjerenik zadužen za proračun, da su potpunosti svjesni stanja u kojem se nalaze e, europski poljoprivrednici, ukupno govoreći. Napravio sam jednu računicu, dakle maksimalna pomoć koju može, mogu dobiti od države 15.000 eura u velikom broju država kaže se da cijena prodaje ne pokriva troškove i na gubitku su od 8 do 10 centi, što znači da proizvođač koji proizvodi 100.000 litara e, mlijeka godišnje s pomoći od 15.000 e, eura dolazi do nule, a bez ikakvog prihoda. Dakle, ovo se odnosi samo na nacionalne pomoći i ne ide u pravom smjeru. Mi smo ovdje da se zalažemo za zajedničku poljoprivrednu politiku. I ako svaki put kada dođe do krize države, ako su države te koje se moraju, moraju snositi troškove, onda će naša javnost sutra dovesti u pitanje potrebu za postojanjem europske zajedničke poljoprivredne politike. Mislim da tu imamo jednu veliku poteškoću i mimo samog predsjednika Hogana moramo se obratiti cijeloj komisiji pa i njenom predsjedniku. Dragi kolege, ja sam uvjeren da glede, kakva god bila kvaliteta delegiranih akata koji su nam predloženi, jedina mjera koja nam omogućuje da se suočimo s ovom krizom danas jeste da potičemo globalno gledajući poljoprivrednike u Europi da svi malo smanje svoju proizvodnju. Dva ili pol posto prebacivanja ponude spram potražnje jeste poput mjere za reguliranje tržišta, a svaki poljoprivrednik to može napraviti. I koštalo bi puno manje da imamo mjere za ograničenje proizvodnje, umjesto da na upravni način e, e skladištimo i kasnije prodajemo e, proizvode, bilo da se radi o maslacu ili mlijeku prahu. Dakle, ja pozivam komisiju mimo ovih akata koji su nam predloženi da o tome razmisli. Što se tiče akta o kooperativama i ukupnih predloženih mjera, mislim da će se parlament očitovati pozitivno, no trebamo imati mogućnost da sagledamo cjelokupne financijske mjere koje prate tu mjeru. Što se tiče voća i povrća, Naravno, saslušam smo analizu tržišta prema kojoj se vidi da određen broj zemalja su pronašli tržišta drugdje, mimo tradicionalnog tržišta. I mislim da e, napor koji ulaže povjerenik da otvori vrata dodatnih tržišta, da je ta napor zanimljiv, no ipak tek sad ulazimo u fazu značajnog proizvodnja voća i povrća i tek u narednih mjeseci pol ćemo moći u potpunosti sagledati stanje tržišta E, voće i povrće. Dakle, čim dobijemo e, delegirani akt, moćemo ga suočiti sa stvarnošću tržišta, jer će svugdje u Europi započeti proizvodnja voće i povrće. Hvala. Merci, merci, hvala. Hvala vama, gospodine Dantan, na ovim analizi i prijedlozima. Predajem riječ sad gospođi Müller. Korte, bojša se? Korte, Korte, vielen herzlichen Dank. Hvala lijepa gospodine Korte na vašem izlaganju. Činjenica je, međutim, barem kod nas u Njemačkoj, da e, mljekarstva ne žele e, međusobne dogovore. Mi e, imamo udruge proizvođača koje savjetuju proizvođačima da smanje količine e, privatne privatna mljekarstva odbijaju izbijati bilo kakve kriterije e, koji su osmišljeni kako bi se postigle bolje cijene. Dakle, mislim da bismo mi na europskoj razini trebali razmisliti o drugim mogućnostima, o drugim rješenjima, kao što je danas e, rekao E, gospodin Des, e, da li ćemo možda e, upotrebiti mlijeko u prahu u proizvodnji sladoleda ili u proizvodnji slastica, nešto poput toga moramo smisliti. Naš ministar poljoprivrede u Njemačkoj rekao je što se tiče tih 15.000 eura po po poljoprivrednom gospodarstvu da se to ne kani realizirati. Dakle, komisija dodaje loptu zemljama članicama, zemlje članice vraćaju loptu komisije, a, novca izgleda nema nigdje, e, barem novog novca nema. Tako da se po mom mišljenju postavlja pitanje da li bismo mi u Europi trebali razmisliti o nekim drugim mjerama. Ja sam već na plenarnoj sjednici E, govorila o tome da bismo da je po mom mišljenju jedna vremenski ograničena premija za proizvođače mlijeka možda e, da bi bila možda dobro rješenje. E, mislim da bi takva rješenja na europskoj razini možda najbrže pomogla i riješila probleme u sadašnjoj situaciji. Hvala, gospodin lijepa. Ovaj e, prijedlog da se uvedu previje za e, klanje životinja, to nas vraća u 60. godine 20. stoljeća. To je to, dakle komisija nam još uvijek e, nije dala potrebna objašnjenja ja sam razočaran. Mislim da se oko mnogo toga doduše ne slažemo, ali jasno nam je da moramo smanjiti količine. Komisija kaže da je to na zemljama članicama. Zemlje članice sad mogu ponuditi neke programe i tražiti od udruženja proizvođača da to e, e, dogovori sa proizvođačima. Međutim, to nećemo uspjeti postići na europskoj razini. U jednoj zemlji se to neće realizirati u drugoj hoće. Dakle, to neće funkcionirati. Potrebno nam je europsko rješenje i e, mora ga predložiti komisija. E, zemlje članice nisu u stanju e, to financirati kad se ima u vidu situacija u zemljama članicama, u pojedinim zemljama članicama. Dakle, moramo naći europsko rješenje. Govorili ste o situaciji o observatoriju za situaciju na tržištu. Međutim, Eh, ako se taj observatorij ustanovi da su cijene loše, što ćemo onda učiniti? Dakle, moramo imati instrumente u ruci E, pomoću kojih ćemo ako postoji višak proizvoda na tržištu upravljati tim količinama. Međutim, e, komisija se boji takvih ideja kao vrak tamjana čim se spomene količina e, i kontrola nad količinama proizvoda odmah se odmah se pokušava rasprava voditi u drugom smjeru. Dakle, nema uopće rješenja za ovu krizu na vidiku. E, komisija kaže poveć, treba povećati prodaju mlijeka. Da, mi smo i povećali izvoz mlijeka, međutim usprkos tome na tržištu se ništa nije dogodilo. Kada ćete konačno shvatiti da E, konačno moramo razmisliti o tome da smanjimo količine koje se proizvode, inače doista nećemo stati na kraj ovoj najdubljoj krizi koju smo imali do sada u ovom sektoru. Ovo je ekonomska katastrofa, e, doista ovo e, prijeti propast cijelog jednog sektora i kada će to komisija konačno shvatiti? Hvala. Gospodin Lozo, izvolite. Hvala predsjedatelju. Glede poljoprivredne krize i pokušaja komisije da pomogne tom sektoru uz veliku patnju, mogu čak i reći da ništa ne rješava, imamo jednu studiju o stanju poljoprivrede u Francuskoj koja dobro rezimira situaciju. Danas 53% poljoprivrednika u Francuskoj e, bilježe veliko smanjenje prihoda, a 14% među njima, 14% E, misle napustiti svoje, svoje farme već ove godine, što je katastrofalno, jer su zgroženi smanjenjem prihoda i prekomjernim administrativnim opterećenjem. Imamo jednog europskog povjernika, gospodina Hogana, koji je podržao deregulaciju tržišta mlijeka, koji je dopustio da dođe do krize e, svinjskog mesa i E, gođeg mesa znamo za krizu voće povrća, isto je jedna dodatna kriza žitarica do koje je jako stalo, koja je užasno velika. Problem je danas što poljoprivrednici imaju cijenu troška koja je uveliko e, veća od cijena prodaje. Eto, činjenica, to su činjenice, a ono sve ostalo su samo sterilne rasprave. I ove iznimne financijske potpore neće riješiti krizu. Evo dokaza. Rješenje e, počiva u radikalnoj promjeni poljoprivredne, europske poljoprivredne politike koja treba pružiti državama sva raspoloživa sredstva da ponovo postavnu suverena koliko se god to sviđalo nekome ili ne, e, stati konkurenciji nepoštenoj konkurenciji među državama članicama. Ovdje mislim na e, administrativne, odnosno upravne probleme koji e, predstavljaju ogroman e, dodatni posao, izvor stresa nad poljoprivrednicima i ne smijemo smanjivati stalno cijene, davati velikim koncernima vlast u ruke. Evo, to su one stvari o kojima bi trebala komisija brzo razmisliti i moramo ponovo definirati model. Dakle, dvije su mogućnosti. Ili ćemo imati industrijsku poljoprivredu koja će biti utemeljena na američkom modelu, i model za osvajanje tržišta, to kolega Ferran i ja ne želimo, ili ćemo se vratiti tradicionalnoj eh, poljoprivredi koja će imati za cilj osvajanje unutarnjeg tržišta i suverenost, prehrambenu suverenost. Ja mislim da je tu politika komisije eh, suprot, kontradiktorna, eh, besmislena, zaprepašćujuća. Vidim da postoji broj kolega koji podržavaju tu politiku i nisu ovdje i razumijem da poljoprivrednici su zgroženi takvom poljoprivrednom politikom koja se vodi u Europskoj uniji i mislim da je to doista i e, u biti e, tome je tako zato što većina zastupnika koji su ovdje nisu poljoprivrednici i ne osjećaju da ih se to dovoljno tiče. Hvala. Gospodin Bove, izvolite, imate riječ. Ja bih najprije htio reći da ovo što je rekao gospodin Dantin išlo u pravom smjeru i on ima svoj način da iskaže stvari. Mislim da je bio jako jasan da ukaže na raskorak koji postoji između komisije i nas. Naime, postoji nedosljednost u predloženim politikama i te nedosljednosti neće uopće pomoći da se riješi problem. Renacionalizacija pomoći i traženje da države članice zamjenjuju europsku politiku, pa to je nešto što se već napravilo posredstvom reforme e, zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, to nije upalilo, nije ishodilo dobrim rezultatima. Dakle, na krivom smo putu i besmisleno je tražiti poljoprivrednika u ovom ili sektoru da smanjuju svoju proizvodnju dok, se dok drugi povećavaju svoju proizvodnju. Dakle, u toj situaciji tu imamo paklenu E, spiralu i ako nemamo globalnu politiku upravljanja količinama, onda idemo ravno u zid. I ne radi se tu samo o standardima. Tu se radi, tu imamo isti problem i glede e, oznake porijekla, jer je komisija odbila imati tome pristup na isti način sa upravljanjem cijenama. Što se tiče sektora mesa, govorili ste o krizi, ali niste spomenuli ključnu stvar koja je od ključnog značaja za sljedeće mjesece i godine, a tu se radi o sporazumima koje komisija potpisuje s Kanadom, zatim pregovori sa SAD-om, te niste spomenuli pregovore s Mercosurom. Ako danas pristanemo na te pregovore, posljedica će biti da će 20 i 30 posto goveda biti manje jednostavno. Dakle, kriza koju ćemo pretrpjeti bit će od katastrofalnih razmjera. I ovdje, ovdje samo govorim o govedima. ako dodamo i svinje, će slično, jer će Kanada izvoziti svoje svinje, Amerika, SAD će htjeti također to raditi i Mercosur isto. Dakle, ulazimo u katastrofalne scenarije. Što s toga svega tiče, imate mogućnost, a neće vas ništa koštati, da povučete e, da se povučete iz pregovora e, o slobodno trgovinskoj razmjeni i kažete da poljoprivreda u to uopće ne smije e, ulaziti, biti obuhvaćena. Hvala. Zastupnica Ojbuh. Hvala lijepa. Šuzebove je upravo rekao Uvijek iznova se moramo nositi sa potpuno inkoherentnom e, poljoprivrednom politikom. Iako mora nam biti drago da se e, na razini povjerenika uopće govori o smanjenju količina. E, jedno međutim još nije rečeno i želim to nadopuniti. E, mi ćemo izgubiti e, proizvodnju mlijeka na cijelom našem teritoriju ako ne pređemo na smanjenje količina koje se proizvede. Imamo slučaj Rumunjske koja je preplavljena evropskim mlijekom i tamo mali proizvođači, lokalni proizvođači više uopće nisu u stanju biti konkurentni i izdržati e, e, i opstati na tržištu. E, tu se sada e, raspravljalo oko toga koliko će se novca upotrebiti kako bi e, se pomoglo poljoprivrednicima da prežive. Mi samo u Njemačkoj imamo 3,1 milijardu eura godišnje gubitka ako se to izračuna na ukupnu proizvodnu količinu. Dakle, ko to može izdržati? Ko to može E, nositi. Sada se pokušava dobrovoljnim dogovorima tu nešto učiniti, ali to neće funkcionirati. Potrebne su nam obvezne mjere koje se odnose na cijelu Europu. Hvala lijepa. Hvala gospođa eh, van... Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, e, što se tiče ovog pitanja novca koje, se troži u okviru e, ZPP, ja sam prošli tjedan razgovarala sa proizvođačima mlijeka i oni su mi rekli da bi bili sretni kad bi taj novac dobili oni, kad bi se dao njima. Imam jedno pitanje u vezi sa ovih 15.000 eura po proizvođaču da li e, se to odnosi i na jednako na e, proizvođača koji ima 20 hektara i na ono koji ima 200 ili 2000 hektara. E, tu postoje ogromne razlike ako se to izračuna neki bi proizvođači sigurno bili sretni da dobiju tih 15.000 eura, ali nekima drugima to ne bi predstavljalo nikakvu pomoć. E, ja imam i jedan nizozemski problem, a to je da mnogi proizvođači u nizozemskoj su e, uložili novac u infrastrukturu, sagradili su objekte, zgrade i sada međutim e, dobivaju vrlo nisku cijenu po litri mlijeka. Kao što znate, Volkswagen je bio u vrlo ne mm, lošoj situaciji, međutim sada se radi na tome da se situacija e, poboljša. Dakle, ako se e, proizvođačima automobila daje vremena da E, reagiraju, odnosno da se situacija popravi. Zašto se ne da vremena i poljoprivrednim proizvođačima? Nizozemska je samo jedan primjer. Mislim da je potrebno više vremena kako bi se riješili problemi. Poljoprivredni proizvođači su investirali sredstva, sagradili e, objekte i e, mora im se omogućiti da povrate uložena sredstva. Dakle, za to im je potrebno više vremena. Hvala lijepa. Hvala, gospodine Des, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti i gospodinu Kortelu na njegovom e, izvješću. Ja e, ne poričem da komisija možda ima dobre namjere, međutim E, kao što su i drugi kolege već rekli, e, ne znam da li će to te mjere na dobrovoljnoj bazi e, funkcionirati. U Bavarskoj se što se tiče proizvodnje mlijeka 50% proizvode zadruge, odnosno udruženja proizvođača 50% privatni i sada ako se jednoj kategoriji proizvođača pomogne, ovi drugi su, ne pomogne, ovi drugi su u povoljnoj situaciji. Dakle, dakle oni koji e, jedni e, mogu e, smanjiti proizvodnju, onda će drugi nastaviti proizvoditi kao i do sada. Dakle, ovo je sada bilo što se tiče Bavarske, ali isto se to može projecirati i na razinu zemalja članica. Dakle, jedna zemlja može odlučiti smanjiti proizvodnju, druga ne. Dakle, ovo što ste spomenuli, taj članak 22, to sigurno neće funkcionirati. Također želim reći nešto u vezi ovoga što je rekao, kolega Müller. E, Mm, mi bismo da mogli sada na primjer e, upotrijebiti e, masnoće iz maslaca u proizvodnji recimo sladoleda umjesto da upotrebljavamo recimo palmino ulje iz Indonezije time bismo potrošili značajne količine naših vlastitih europskih proizvoda i mislim da bismo trebali razgovarati o tome kako to možemo financirati E, međutim, ne radi se, nije tu samo sada odgovor na, odnosno pozvana Evropska unija da e, reagira, nego i na nacionalnoj razini države članice moraju također e, preuzeti svoj dio odgovornosti. E, mislim da e, se krize mogu bolje preživjeti ako postoje rezerve koje se slažu, koje se formiraju u dobra vremena. Mislim da je to područje gdje bi zemlje članice mogle, na primjer, e, djelovati. Također bilo bi dobro da je da su se da je se dio novca za ZPP potrošio za socijalne mjere e, sada bi obitelji poljoprivrednih proizvođača od toga profitirale E, tu bi se moglo podijeliti troškove između poslodavaca i e, zaposlenika mislim da bi e, to dobro došlo da je da je na primjer 50% troškova se to kad bi se socijalne mjere financirale iz na primjer drugog stupa ZPP-a Gospodine Korte, kao što znate, povjerenik Hiolos je predložio 30 tisuća tona maslaca za intervenciju. 30 tisuća tona je beznačajna količina, to je apsolutno zanemariva količina. Ja sam e, predlagao 50 tisuća tona, međutim za to se nije uspjela naći većina, ali na kraju je e, odlučena količina od 70 tisuća tona, u svakom slučaju ne možemo neograničeno intervenirati, ali 250 tisuća tona maslaca koje bismo povukli sa tržišta, to je 500 grama po e, građaninu Europske unije, to nisu ogromne količine, međutim moraju se, e, moramo ukinuti e, subvencije jer prije nego što mora se intervenirati prije nego što cijena padne jer e, ako e, se ne intervenira dovoljno brzo i dopusti da cijene padnu e, još više onda će biti prekasno za sve mjere. Gospođa Aguilera, izvolite imate riječ. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle al señor Corte su intervención. Yo me quiero referir como otros colegas anteriormente. zahvaliti gospodinu kortu na njegovom izlaganju i želim e, reći da nije u redu da sada suočeni s krizom donosimo odluke. Svjesni smo da smo u velikoj krizi, ali oni koji trebaju riješiti sada probleme su zemlje članice. Dakle, komisija e, obaveze da nađu rješenja prebacuje na zemlje članice. Mislim da da e, bi članak 22 imao šanse da se pomoću njega riješe problemi samo ako bi se to e, ako bi se mjere primjenjivale globalno. Ako se, ako neki te mjere primjenjuju, drugi ne, onda to nije rješenje. Dakle, sada španjolska vlada se mora nositi sa problemom i pokušati smanjiti proizvodnju mlijeka za 6% u 5 godina, a Španjolska je preplavljena mlijekom iz drugih zemalja i zapravo ne, Španjolska ne proizvodi velike količine mlijeka. Dakle, nije dobro da kada postoji europska kriza na e, e, razini Evropske unije da se onda e, renacionalizira politika odnosno da se očekuje da se situacija riješi pomoću odluka na nacionalnoj razini to se vjerojatno ne može na taj način riješiti, a osim toga neke zemlje članice su već signalizirale da nisu spremne uopće E, e, intervenirati. E, mislim da se mjere moraju uvesti na razini Europske unije i primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji. Htjela bih znati da li će e, postojati izvjestan kontinuitet u mjerama, odnosno da li će e, mjere što se tiče voća i povrća biti u kontinuitetu kako bi se taj sektor e, sačuvao. E, zemlje članice troše tih 500 milijuna eura na temelju tog e, paketa iz e, rujna prošle godine. U čemu je tu problem? Što se događa? Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala gospodine Ferran, izvolite. Hvala dragi kolege, evo kako bismo razmirali ovu diskusiju mogu reći puno priče ni, nikakvi rezultati. U ožujku 2015. godine svi ste bili ovdje kako biste pristali na deregulizaciju, deregularizaciju tržišta mlijeka i kraj eh, mljekarskih kvota. I većina, eto osim par eh, protivnika iz malogalskog sela, bilo nas je jako malo, dakle, u biti. I evo ga, godinu dana kasnije, ista je konstatacija, dakle, nakon te tog dereguliranja iz trećeg mjeseca 2015. nastupila je kriza, koju smo mogli anticipirati. I rekao bih da postoji izravna namjera da se to provede na silu i dovede u pitanje sve što je uz velike poteškoće napravljeno kako bi svaka zemlja bila legitimna, porata legitimnost u svojoj proizvodnji mlijeka. Ja bih vrlo rado pristao na ono što kaže komisija, znate da, da je sve dobro, da komisija pazi na tržište i kao što je povjerenik Hogan rekao da se komisija trudi da svako može imati dostojanstvenu proizvodnju u Europi. No evo pitanja za komisiju. Dakle, predstavljen nam je plan koji uopće nije bio plan. Države koje su odlučile povećati svoju proizvodnju mlijeka, da li će i one moći iskoristiti e, povlačenje, odnosno smanjenje dijela svoje proizvodnje i e, skladištiti svoje proizvode. Jer ako je tako, onda plan gospodina Hogana gubi svaku legitimnost, jer će ići u korist onima koji su prekomjerno proizvodili i koji su smatrali da određeni broj zemalja koji će za koji će zaustaviti svoju proizvodnju. Sve je ovo jedna velika šarna laža koja ima samo jedan cilj da se i dalje na namjeran način vodi europsku poljoprivredu e, putem ultraliberalizma. Hvala. Gospodine Flanagan, imate riječ. Hvala lijepa. Želim zahvaliti gospodinu Korteu. Zahvalili ste tri razloga koji su vjerojatni uzroci krize E, tu ste spomenuli e, ukidanje kvota, ruski embargo i pad cijena na svjetskom tržištu. Međutim, jedan razlog niste spomenuli, e, a to je da postoje ljudi koji nisu u poljoprivrednoj proizvodnji, nikad ne prljaju ruke, a zarađuju na poljoprivrednim proizvodima. Dakle, ne mora se biti ni genije e, da bi se shvatilo da na ovaj način nema dovoljno za sve. I dok e, se to tako e, nastavlja, dok imate situaciju da na primjer u Irskoj e, proizvođači mlijeka ne mogu preživljavati, a mjere koje su bile namijenjene pomoći proizvođačima su se sad pretvorile u monstrume. Dakle, e, zadruge koje su bile osmišljene kako bi e, pomagale poljoprivrednim proizvođačima sada svojim menadžerima plaćaju ogromne premije od 9 milijuna eura e, što su ogromni novci koji e, idu tim menadžerima umjesto poljoprivrednim proizvođačima. Sličnu situaciju imamo u sektoru proizvodnje e, uzgoja goveda gdje je gdje neke kompanije su najavile ostvareni profit od 52,6 milijuna eura. Na čemu, na temelju čega su ostvarili te profite, a čak ne plaćaju niti e, centa e, poreza. Dakle, e, uza sve to kako se itko može nadati da će e, svi dobiti svoj dio kolača ako za stolom sjedi jedna ogromna debela osoba koja u jednom zaloguju proždere cijeli kolač jer oni koji nisu poljoprivredni proizvođači zarađuju milijune, a oni koji rade i proizvode e, poljoprivredne proizvode, oni su e, pred e, propašću i zapravo su pred samoubojstvom. Gospodin De Castro, hvala. Puno e, smo toga čuli, evo par završnih komentara i ja se zahvaljujem ravnatelju Korteu. Nemamo što reći o samoj analizi. E, problem je samo kako sve, e, na sve to reagirati. Članak 222 je nešto što je zapravo neprimjenjivo jer postoje velika narušavanja tržišta. Kolegica iz Španjolske Aguilera je to rekla. Ista situacija je u Italiji iz koje ja dolazim. Dakle, jedino što ovdje može funkcionirati još je europski program. Još jednom ponavljam da moramo imati e, načine upravljanja time. Kao što je rekao kolega Danten, reformirali smo ZPP, ali nismo napravili konkretne korake naprijed. Imamo 500 milijuna eura koje su donešeni, međutim bilo je E, umjesto da se to rješavalo ono na europskoj razini, to se dalo u ruke pojedinih država koje čak nemaju ni obvezu taj novac potrošiti. Prema tome moramo raditi na europskom nivou. Hvala. Gospodin Jar ima riječ. Hvala lijepa. Želim početi sa jednom korekcijom. E, malo kolegica se malo zabunila po veličini, o veličini, sa veličinom mog e, E, gospodarstva, mi imamo 400 hektara. Ono što mogu reći je da ja nemam proizvodnju mlijeka, niti proizvodnju, e, niti e, svinjogojstvo. Dakle, nisam subjektivan kad govorim o, o ovim temama. Dakle, sada ka, svi govorimo da su problemi i kriza posljedice loše poljoprivredne politike. Po mom mišljenju to znači da kad postoje dobri rezultati, onda moramo biti svjesni da je to rezultat dobre poljoprivredne politike. E, u proračunu za 2017. nisu predviđena nikakva dodatna sredstva za eventualne nepredviđene e, troškove. E, Dakle, potreba nam je fleksibilniji e, sustav za upravljanje kriznim e, situacijama. Inače ćemo se vrtiti u krug. Mislim da dakle bi trebalo porazgovarati i o proračunu. E, ja sam shvatio da kad je riječ, o, upra riječ o upravljanju količinama, kao što je rekao gospodin e, Mula, proizvođači mlijeka nisu spremni surađivati ili ne žele ili ne mogu smanjivati e, količine koje proizvode svima. vi znate svi moju omiljenu uzrečicu zašto E, svima plaćamo jednako za e, po litri mlijeka. E, to bi kod recimo proizvodnje žita bilo nezamislivo. Ja imam zadanu količinu, ako je proizvedem dobivam svoju cijenu po kili, ako proizvedem manje od toga ili više od toga moram plaćati svoje kazne. Dakle, pitanje e, bi bilo može li se nešto slično uvesti i u proizvodnji mlijeka. A meni je drago što je što se govori o upravljanju proizvod, količinama e, koje se proizvode, a ne o kvotama, jer i za vrijeme dok su vrijedile kvote imali smo dovoljno kriza, odnosno postojale su i tada krize i nije tada sve bilo u redu i, i tada su postojali problemi. Međutim, kvote su bile jedno političko, politička odluka, tada smo se svađali koliko koja zemlja treba, e, smije proizvoditi, koje su, kolike bi kvote trebale biti i tako dalje. Dakle, i tada je bilo e, problema. Ja E, s jedne strane shvaćam da se komisija e, susteže ograničiti količine i upravljati e, količinama jer i proizvođači to pokušavaju izbjeći, a s druge strane prebacujemo sada lopticu zemljama članicama. mislim da nam je potrebna europska regulativa što se tiče e, smanjivanja količina koje se e, proizvode i potrebna su nam europska pravila e, intervenirati znači obično samo odložiti rješavanje problema mislim da bismo trebali biti dovoljno hrabri mi u odboru agri i jasno reći E, da trebamo jednostavno ukloniti ruski embargo. Ako pogledamo ono što je sitno tiskano, e, e, ruski ministar poljoprivrede na takozvanom crnom, na crnoj listi, osoba koje ne smiju putovati u Europsku uniju, mislim da bismo trebali razmisliti o tome da se to promijeni, onda bismo mogli razgovarati o novim tržištima na koje možemo plasirati proizvode. Gospodine Sebastian, izvolite. Hoću govoriti o sektoru voća i povrća, jer kriza o kojoj sada govorimo nije privremena kriza. U tom sektoru ta je kriza stalna i ne vidimo mogućnosti poboljšanja. Postoje mjere koje je usvojila komisija kao i ovaj parlament i postoji nelojalna konkurencija trećih zemalja koje se ne mogu dogovoriti oko sanitarnih normi u Europi, a postoji također pritisak i lanca distributera. Govorimo o različitim mjerama, međutim komisija se tim ne želi nositi. Posljedice su poznate. Svake godine se napuštaju na milijuni hektara, a osim toga poljoprivrednici stare i jugu Europe za 15 do 20 godina više neće biti poljoprivrednih proizvođača. Kao što se na španjolskom kaže, kad pas umre, onda više ne može dobiti bjesnilo. Toliko o Druga stvar o ruskom embargu. Ono što me brine jest da komisija sumnja na to da delegiranim aktom treba te izuzetne mjere produžiti. E, proizvođači traže da se oni produže, međutim da postanu učinkovitiji. I e, zanima me Hoće li se u to uključiti i drugi proizvodi, primjerice kaki ili šipak? Nisu uključeni u to, ali jako im pada cijena i to će biti fatalno za proizvođače. Zanime me također hoćemo li taj produžetak mjera usvojiti i isto tako hoće li odmah stupiti na snagu jer proizvođači e, voća koje e, rodi preko ljeta E, se nalaze u potencijalnim problemima ako odmah ne stupe na snagu mjere proizvodnje. I proizvođači ih e, ne... E, zašto te mjere nisu stupile na snagu? Postoje Dakle, zašto se ne povlače voće i povrće jer e, to plaćaju proizvođači iz svog džepa kada ih e, prevoze i stoga nemaju interesa da ih prevoze. Što se pak tiče preračenih proizvoda, neke se stvari mogu napraviti kao što je slučaj s mlijekom, ali to uopće nije moguće u sektoru voća i povrća. Što će se napraviti kako bi se proizvođačima platio cijene koje su e, pristojne. Hoćemo li se obratiti sada Rusiji e, koja tu nas kašnjava? A ko je u konačnici kašnjen? Privrednici koji su već i onako kažnjeni. Hvala, gospodin Bogović ima riječ. Hvala lijepa. Kao što smo spomenuli, Ključni razlog za pad cijena uključuje ruski embargo, situacija u Kini, nismo niti spomenuli cijenu nafte koje pozitivno utječu na troškove, ali istovremeno stotine milijuna ljudi više nema novca kako bi, e, kako bi trošili te proizvode. To se odražava općenito na potrošnju hrane poljoprivredni sektor zapravo nemaju nikakve veze s uzrocima te krize. Rade se uglavnom o ekonomskim ili političkim faktorima koji su do toga doveli. A rezultat svega ovoga je pad cijena. Ovdje u Europskom parlamentu, u Europskoj komisiji i svugdje u Europi govorimo ponovno o potporama poljoprivrednicima. Odrastao sam na poljoprivrednom gospodarstvu i sad uzgajam jabuke i poznajem puno mljekara. I iskustva znam da poljoprivrednici ne žele primati potpore, već žele preživjeti i to tako što sami mogu zaraditi za život. Pojavio se u <coughs> europskim državama i dodatni sukob postoje oni koji trebaju imati, kojima su potrebne državne potpore, istovremeno ih se optužuje za onečišćavanje okoliša. Poljoprivrednici su često žrtve poljoprivrednih, političkih problema, kao što je ruski embargo. Mogu vam reći što se događa u Sloveniji. Francuska tvrtka Lactavis je kupila slovenske mljekare i od početka godine dobivaju se ugovori e, sa zadrugama od kojih se zahtjeva da smanje proizvodnju mlijeka. A također se moraju vezati da ne učine li tako u sljedećih nekoliko mjeseci da će biti kažnjeni tako što će cijena mlijeka biti 15 centi. Možete samo zamisliti kakva bi to kazna bila s obzirom na sadašnju situaciju s cijenama mlijeka. Tvrtke e, koje su zapravo veliki lanci i koje postoje na cijelom europskom tržištu te e, tvrtke koje su ušle na tržišta u zemljama koje su zadnje ušle u Europsku uniju, e, u tim zemljama će situacija biti najteža jer će tamo cijene biti najniže, a istovremeno će kupovati proizvode koji dolaze iz država gdje je poljoprivreda razvijenija moramo držati sve na europskoj razini, ne bude li tako, zaista će doći do velike krize. Što se tiče potpore poljoprivrednicima u Sloveniji postoji program za raspodjelu onih 500 milijuna koji dolaze iz Europske unije. U Sloveniji će poljoprivrednik dobiti 37 eura po kravi godišnje a s obzirom da sada se dobiva 26 centi po litri mlijeka, e, to bi značilo da bi se zapravo njemu platilo 150 litara mlijeka. A s obzirom na sadašnju situaciju, poljoprivrednik će imati gubitke u iznosu od nekoliko tisuća litara mlijeka. Dakle, neke će se sredstva dati, međutim poljoprivredniku se gubitak i dalje neće nadoknaditi moramo zaista e, imati cijene koje će biti dostojne ta e, i dovoljno pristojne da od njih može poljoprivredni proizvođač živjeti. Komisija presporo reagira. Pratio sam apsolutno sve rasprave i mogu se složiti s kolegama koji kaže da tek nakon Pariškog poljoprivrednog sajma gdje se povjerenik morao suočiti s bijesom poljoprivrednika da je tek tada shvatio koliko je duboka kriza. Stvarno su nam hitno potrebne strože mjere, potrebni su nam odgovarajući mehanizmi za ograničenje proizvodnje te da omogućimo neku vrstu kompenzacije ili barem da zajemčimo normalne redovne cijene poljoprivrednim proizvođačima bit će puno draže da se mogu vratiti normalnoj proizvodnji, normalnoj zaradi, a ne da moraju računati na europske potpore. Slična situacija smo vidjeli i po pitanju e, voća i povrća kad se to koristilo na različite načine, uključujući i humanitarnu pomoć. Znam kakva je situacija u Sloveniji ili Poljskoj, ali prošle godine situacija je dovela do pada cijena na tržištu, što je rezultiralo u tome da su cijene bile jako, jako niske na tržištu jer je tržište jednostavno bilo preplavljeno. Moramo reagirati na pametan i prikladan način. U protivnom poljoprivredni proizvođači za nekoliko godina jednostavno će morati baciti e, ključ pod e, vrata. I e, jednom kada poljoprivredna gospodarstva više ne budu više mogla poslovati, na tome će i ostati. Hvala. A sada gospodin ima riječ. Oprostite, predsjedavajući, eto, zakasnio sam na sastanak, ali bilo je to neizbježno. Govorimo o poljoprivredi, većina kolega će govoriti o mljekarstvu. To je sektor koji je nekako između dvije stolice, jer s jedne strane ili kompletno nacionalizirana situacija, a ovdje bismo mogli govoriti o europskom mliječnom sektoru gdje bi cijelu glavnu riječ vodila e, Europska unija ili se pak radi o industriji koja vodi sektor mljekarstva. Zapravo bi to trebalo provoditi industrija, ali zapravo političari e, se s time poigravaju. Činjenica je da ne postoji standardni proizvođač mlijeka. Možete proizvoditi mlijeko imati 10, 20 krava, a u e, Velikoj Britaniji možete imati i preko tisuću krava. To su ogromna, e, ogromne tvrtke. Tko je taj proizvođač mlijeka o kojem vi govorite? Koja je ta ciljna grupa proizvođača mlijeka? Ako pogledamo drugi sektor u kojem ja radim, a to je sektor jaja, koji se nikada nije obraćao političarima za određivanje cijena, jer e, sektor cijena se uvijek sam brinuo za to. Prije 30 ili 40 godina došlo je do indognacije potrošača da industrija e, i proizvodi e, E, jaja e, u e, baterijskim prostojenjima. I onda je rečeno da, ali to je najjeftinije. Međutim, kako je to izazvalo zabrinutost, pojavila se čitava industrija gdje se proizvode jaja gdje su kokoši mogu slobodno trčati i tako. I to se sve nadgleda i nadre i tako dalje a sada čujem da bi se moglo isto primijeniti u sektoru mljekarstva. Čujemo da e, potrošači nemaju, ne vole ta ogromne krave s preko tisuću krava i tako dalje. Ali e, mi bismo trebali tako imati E, i organiziranu proizvodnju za uzgoj mlijeka i morate imati plan za to i proizvođači onda moraju ući u taj plan i tako dalje. Ali možete se odlučiti i za nešto drugo. Meni bi bilo drago kad se radi o malim stadima da ćemo dati ljudima novac kako bi se e, umirovili dostojanstveno. Kažete, evo, dobit ćete određenu svotu novca, ali nemojte više proizvoditi mlijeko i prestanite se žaliti da ne možete od toga živjeti. E, ja mislim da je to dobar prijedlog. To su moje ideje, ima ih nekoliko, ali prestanite stalno poigravati svoje milioni. Hvala. Hvala, gospođo megezi ima riječ. Hvala. I, ja također se ispričavam što dolazim kasno, ali to je također bilo neizbježno. E, nešto bih htjela reći na ovo što je rekao gospodin Bogović. Mene poljoprivrednici pričaju, pitaju ne toliko za taj članak 22. nego o predviđanjima o svjetskom opskrbi i proizvodnji mlijeka u SAD-u, e, kakvi su sada trendovi, kada će se oni promijeniti i koje probleme to izaziva. I još jedna stvar koja je vezana za provedbu članka 222. A to je na koji način će se to u praksi provoditi. Možda da još nešto kažete o samim rokovima i rasporedima treba li se to odlučiti na ovom odboru ili pak na plenarnoj i isto tako, e, što je s tim da se, hoće li se taj prijedlog e, prihvatiti i kako bi utjecaj taj prijedlog mogao imati na cijene na tržištu. Jer naravno jako e, brine situacija cijena na tržištu ne samo na, u sektoru mlijeka, već i u drugim sektorima. I to je sve i vezano naravno za cijenu nafte sada koja je pala. Hvala. Mišel Dantan, izvolite. Predsjedatelju, puno toga je rečeno. I činim se da naš odbor u donošenju svojim stavova biva puno dosljedniji nego što je to bio slučaj prije nekoliko mjeseci. Dopustit ću, gospodinu Kortevu da odgovori na pitanje. Ja sam, samo želim iznijeti još dvije ideje. Prva, Činim se da bismo trebali razmisliti o dvostrukoj namjeni našeg novca. Zar ne bilo moguće istovremeno pomoć poljoprivrednicima prodajući e, proizvode i pomažući najugroženijima? A istovremeno trebamo suočavati s masom migranata umjesto kad bi trošili pola litra mlijeka, kad bi dobili litru mlijeka dnevno, udvostručili bismo potrošnju. Eto, možda bi o tome trebalo razmisliti. Možda ne raspolažemo pravnim temeljima za tako što, ali nalazimo se u iznimnoj situaciji, a za iznimne situacije moramo razmisliti i o, e, o specijalnim e, situacijama. Što se tiče e, klanja krava, Ja bih svima postavio jedno veliko pitanje. Naime, prije tri godine predviđalo se da će potražnja na svjetskoj razini biti sve veća. Ako se smanji broj krava muzara, smanjit će se vrijeme za proizvodnju, odnosno povećat će se vrijeme za proizvodnju. A tako ćemo zasigurno biti u negativnoj situaciji. Dakle, nemojmo sada uništavati proizvodne kapacitete za koje će nam trebati puno vremena prije nego što ih ponovo sposobimo. Dobro, hvala. Sada ću predati riječ gospodinu Korteu za odgovore. Kao što vidite, gospodine Korte, Zastupnici su bili, barem u svom pozivu, dosta jednoglasni, tako da mislim da je važno da glavna uprava za poljoprivredu i povjerenik na temelju ovoga što je danas rečeno, pruže neke službene formalne odgovore na kojima vam se unaprijed zahvaljujem. Hvala vama. Nastojat ću odgovoriti na brojna postavljena pitanja. No nastojat ću ih tematski organizirati. Prvo pitanje koje su postavili brojni uvaženi zastupnici u biti bila je kritika o članku 222. koji neće nikad funkcionirati. I pita se što će komisija napraviti. Pa, moj odgovor bit će naravno isprva birokratski. Naime, mi radimo u sustavu e, zajednički organiziranog tržišta, to je temeljni akt tu je predviđeno, predviđeno određen broj mjera, a nije predviđeno određen broj drugih mjera. I tome je tako. Naravno možete reći nek povjerenik, odnosno komisija iznese predloge za promjene jer trenutna situacija ne funkcionira. Ja mislim da, kako stvari stoje, s člankom 22. po prvi put ikada smo donijeli takvu mjeru i s tom mjerom smo iscrpili sve instrumente koji su nam raspolaganju. I umjesto da zaključimo da to ne funkcionira, obveza svi u nas, e, komisije, vijeća, parlamenta, jest da spostaramo da to funkcionira. Te da uputimo apel industriji, mljekarskom sektoru i zadrugama koje su veliko kritizirane danas, da preuzmu svoj dio odgovornosti. Jer u sustavu u kojem nema kvota, morat će pojednični e, proizvođači donosti odluke. Europska unija nema ovlasti da donosi e, da uvodi kvote, da smanjuje proizvodnju, niti to države mogu napraviti. Države članice naravno imaju veće, jače utjecajne poluge i načine da uvjere sve da i objasne da je jedan od uzroka problema u mljekarskom sektoru je taj da se proizvodi previše mlijeka. I ako se pogleda neke regije u Europi, vidi se da je zadnjih e, godina došlo do povećanja proizvodnje od 25%. da dakle, mislim da je to trenutni odgovor koji se može pružiti. Da li će biti dodatnih sredstava da imamo više argumenata za ovjeravanje pa, povjerenik Kogan je na sastanku vijeća rekao da će se tim pitanjem ponovo pozabaviti u lipnju, o tome će se raspraviti na predsjedništvu, jer do lipnja ćemo bolje moći sagledati kojim maržama raspolažemo u proračun za 2016. godinu, no te marže u svakom slučaju neće biti velike, no nije dopustio da se govori o financijskim poticajima povrh svih e, drugih poticaja koje države članice mogu poduzeti u okviru e, e, programa državne pomoći. Što se tiče krize, ukoliko dođe do krize, onda ćemo iskreno razgovarati o sredstvima iz fonda za pomoć u slučaju kriza. Za 2016. je već prekasno, ali za iduću godinu, ako se situacija ne popravi, onda ćemo morati o tome razgovarati. Iako se ja slažem s vama, gospodine Jar, to su novci koji dolaze od samih e, poljoprivrednika. No, to je jedan mehanizam koji je na raspolaganju. Ako ima probleme u konkretnim sektorima, malo više nego u drugim sektorima, onda je to situacija, odnosno razgovor koji trebamo povesti. No, situacija takva kakva jest, iskreno govoreći, glede izbora koji su doneseni, doneseni su nakon dugih e, razgovora i orijentiralo se u okviru zajedničke poljoprivredne politike ka e, zajedničkom tržištu i naše ovlasti su puno manje nego što su to bile u prošlosti. Naravno, to nije cijela priča. Mi, odnosno povjerenik Hogan, aktivno se bavi jednim drugim pitanjem. Spomenuo sam e, rad e, radne skupine o poljoprivrednom tržištu koja analizira glavne strukturne probleme, osobito u slučaju mljekarstva, e, sektor mljekarstva. I mislim da je gospodin Jar rekao, zar nije malo čudno što imamo te neograničene obveze da kooperative otkupljuju mlijeko, to nigdje nema ni u jednom drugom sektoru. I da, i o tome treba porazgovarati mljekarstvo jest dosta specifično ovdje. Ne svugdje, no u nekim zemljama uz dužno poštovanje koje imam za e, mljekarstvo, ono je dosta starom u pristupu i izgleda da ne poseže za modernim tehnikama koje će omogućiti učinkovito poslovanje u 2016. godini i odgovor u trenutnom regulatornom okviru ne može doći samo od europskih institucija, zasigurno ne od Europske komisije. I to je ono što treba gledati. Izravna plaćanja izravne pomoći za mljekare koji imaju i zemljišta. To je veliki, predstavlja veliki doprinos, odnosno veliki udio u europskom proračunu koji je namijenjen za pomoć proizvođačima mlijeka, no vi to sve znate naravno, ali samo želim malo nijansirati ovu raspravu. Što se tiče prošlogodiš, e, proračuna za iduću godinu, da, u svakom slučaju bilo koja pomoć e, je dobro došla. No, nažalost, gospođo Meginis, ne vidim da bi moglo doći na jesen do realnog poboljšanja ne vidimo da će se situacija poboljšati, tako da se trebamo pripremiti za jako tešku jesen. Gospođo Srajer, dopustite da odgovorim na nizozemskom. Što se tiče fosfata i dušika, mi smo primili na znanje odluku nizozemske vlade glede mljekarske industrije. To će neupitno imati utjecaj na proizvodnju mlijeka u nizozemskoj. Moram reći da, s obzirom na trenutnu situaciju, to nije loše, jer mliječna industrija je, odnosno mljekarstvo je uveliko povećalo svoju proizvodnju od kako je obustavljen sustav kvota. A pitanje o fosfatu i maksimalnoj potrošnji, to nije dosio kojim se ja bavim, ali znam da je Nizozemska imala problem e, s tim e, gornjim granicama fosfata i mislim da bi to moglo riješiti probleme. Glede ruskog embarga ja bih želio reći da Komisija poduzma sve što može kako bi se e, ukinuo embargo i na svjetskoj trgovinskoj organizaciji došlo je do jako pozitivnog zaključka rasprava za Europsku uniju i u tome sudjeluje i europska diplomacija, ali to je samo jedan dio naših e, složenih odnosa s Rusijom. Što se tiče intervencija mm, i maslaca, to je pitanje gospodina Desa. Ja nemam nikakvih problema s maslacem. E, gornji prag je 50.000 tona i daleko smo od tog praga, tako da tu nije problem. No, e, vrh smo, odnosno gornji prag smo dosegli sa obranim e, mlijekom u prahu, Što se tiče voća i povrća, gospođo Aguilera, gospodine Sebastija, komisija ne želi da dođe do bilo kakvog jaza između trenutnih e, zakonodavnih odredbi i novih, tako da mi doista ulažemo veliki trud kako bismo došli do novih, e, do nove uredbe koja bi stupila na snagu 1. srpnja. Ali s ciljem da ne bude nikog e, jaza, nikog raskoraka između trenutne i buduće, a za to će nam trebati pomoć i parlamenta, a i vijeća. Razmatramo nove proizvode, Kaki? Na primjer. Zatim, postoji među, među kolegama iz e, ovog odbora određeni određena nelagoda, kao da smo spori u svom radu, ali ja ne mogu pristati na takvu kritiku. Ulažemo svaki mogući napor da napravimo sve što je moguće i mogu vam dati i popis svih mjera koje su donesene od e, kolovoza 2014. od ruskog ruske zabrane, među kojima su i veliki financijski doprinos iz europskog proračuna. Nažalost, ako se osvrnemo na 480 milijuna eura koji su prošlog e, rujna e, Stavljeno na raspolaganje za rješavanje krize. Do sada je samo 192 milijuna e, eura, dakle 45% e, raspoloživog proračuna, utrošeni u državama članicama. I mislim, predsjedatelju, da sam s ovim zadnjim riječima odgovorio na sva pitanja. Najpša hvala. Hvala. Mislim da nema potrebe da ponovno otvaramo raspravu. Sve je rečeno. Hvala vama, gospodine Korte, na ovim odgovorima koje primamo na znanje. I evo, iznimna je situacija to što smo završili prije kraja. Dakle, prije zatvaranja ovog sastanka sam želim reći da nastavljamo sutra u devet s glasanjem tako da vas molim da dođete sa svojim glasačkim karticama, a gospodin Zikerski bit će tu i predsjedat će sutrašnjim zasjedanjem. Hvala vama, hvala prevoditeljima koji su bili uz nas. Najpša hvala.